htio bih započeti sa našim prvim sastankom odbora INTA u 2017. Eh, godini. Imamo prvu polovicu, eh, početak druge polovice saziva i iako smo sada već dosta se odmakli u sjećan, ipak želim svima zaželjeti set novu godinu i sve najbolje u 2017. godini. Prvih pet točaka dnevnog reda tiču se izbora predsjedništvo našeg odbora. Dakle, ja trenutno vršim funkciju e, bivšeg predsjednika odbora iz prve polovice e, saziva i više sam privremeni predsjednik. Dakle, bivši predsjednik i privremeni predsjednik istodobno. Takva je tradicija u našem parlamentu kod nas to nije najstariji član odbora, već e, bivši predsjednik koji vrši funkciju privremenog predsjednika. U tom svojstvu sada službeno prošavam početak e, sastanka sjednice e, odbora INTA. Kod prvih pet točaka radi se o tome da izaberemo nove članove predsjedništva a redoslijed izbora će biti sljedeći. Kao prvo ćemo izabrati predsjednika, zatim prvog potpredsjednika, drugog, trećeg i četvrtog potpredsjednika. Obavijestili su me da bi neki zamjenski članovi htjeli također sudjelovati u glasanju. Te vas podsjećam da svatko treba imati sa sobom e, glasačku karticu ako dođe do toga da nam je potrebno elektroničko glasanje. Ako netko želi nešto promijeniti ili nekoga imenovati, onda o tome može obavijestiti tajništvo, ali molim vas prije nego što otvorimo glasanje. U redu, onda bi najprije trebali izabrati predsjednika. Kao prvo trebam pogledati u dvoranu i prebrojiti članove. Kvorum od 11 članova nam je potreban kako bi izabrali e, predsjedništvo i predsjednika. A po mom mišljenju ovdje imamo više od 11 članova koji su prisutni u dvorani. 27. kako bi izabrali novog predsjednika, e, potrebna su nam imenovanja klubova zastupnika ili barem tri članova odbora INTA koje nekoga mogu imenovati. Kandidati se moraju probinuti da su popunili izjavu o financijskim interesima. Koliko svačam demokrati bi se htjeli javiti za riječ. Da, u ime mog zastupnika i ja predlažem gospodina Langea kao kandidata za predsjednika ovog odbora. Hvala vam lijepa. Nema daljnjih imenovanja i naravno ja prihvaćam imenovanje. I ja sam isto tako već predao izjavu financijskim interesima. Ima li nekih drugih kandidata ili imenovanja? Nema. Onda prema članku 208 možemo aklamacijom izabrati predsjednika. Dakle, ako želite, možemo tako to napraviti. Thanks a lot for your support. Hvala vam lijepa na podršci. I naravno, ja ću dalje pokušati eh, vršiti funkciju predsjednika u odbora na inkluzivan način, te održavati interese svih članova i boriti se za pravo ovog odbora i za to da postignemo e, dobre rezultate u budućnosti, dobro zakonodavstvo i dobre trgovinske sporazume. Učinit ću sve što mogu sukladno mojim ovlastima. Hvala vam lijepa. I sada prelazimo na izbor e, potpredsjednika i tu se primjenjuje članak 208. I naravno vam vas podsjetiti na to da u tom istom članku 208 da smo tu odredili i poštivanje načela raznolikosti po pitanju spolova i e, zemljopisnog porijekla članova. Dakle, ne može biti daljnjih e, imenovanja njemačkih članova u predsjedništvo. Što se tiče prvog potpredsjednika, ja ću sada vas pozvati da javite imenovanja i predajem riječ koordinatoru EPP-a. Izvolite, hvala vam. Kao prvo, čestitke na jednoglasnom ponovnom izboru. U ime Pučana mi predlažemo Juna Winklera kao kandidata. On je jako dobro bavio taj posao u proteklih dvije i pol godine. malo sam već zapravo otišao naprijed na dnevnom redu. Gospođa Saifi je zapravo naša kandidatkinja za ovo prvo mjesto koja je vrlo dobro bavila posao u dvije i pol godine. Rekla gospođa Saifi, ispričavam se na ovoj pogrešci. Gospođo Saifi, prihvaćate li imenovanje s kandidaturu? Da. Ima li drugih imenovanja? Nema onda predlažem da ju izaberemo komacijom. Madame Saifi, please join me here. Gospođo Saifi, molim vas pridružite mi se ovdje. Okay, now we Sada prelazimo na izbor drugog potpredsjednika. Pozivam eh, da iznesete imenovanja i zamolit ću klub zastupnika zelenih gospođu Hautala da nam se obrati. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, čestitka vama i čestitke gospođi Sajfi na imenovanju. Ja predlažem eh, Janika Žadoa za drugog potpredsjednika ovog odbora. On, nažalost, nije ovdje trenutno prisutan. Hvala lijepa. Gospodin Žado je prihvatio to imenovanje, to nam je doznačio napismeno, ima li danjih e, imenovanja? Nema. Onda bismo također njega mogli izabrati aklamacijom. So, Mr. Jadot is elected. Dakle, gospodin Jadot je zabran kao drugi potpredsjednik. E, čestitke. I sada prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika. Opet pozivam e, imenovanja za trećeg potpredsjednika i predajem riječ e, ponovno EPP-u. Da, ja bih sada naravno htio predložiti pravog čovjeka za pravo mjesto, a to će biti gospodin Juliju Winkler koji bi trebao nastaviti raditi kao potpredsjednik. Hvala vam lijepa, Juliju Winkler. Imenovanje, gospodine Winkleru, prihvaćate li to imenovanje? Hvala vam lijepa. Ima li drugih imenovanja? Nema. Onda predlažem da ga aklamacijom potvrdimo. Mr. Winkler, please. Gospodine Winkler, izvolite. Uh, no last I sada, na kraju li ne najmanje važno, izbor četvrtog potpredsjednika. Traže se imenovanja, gospodin Campbell. Hvala vam gospodine predsjedniče, čestitke na vašem triumfalnom povratku kao predsjednik e, ovog odbora. Ja želim imenovati e, gospodina Zahradila kao kandidata. On je uvijek spreman služiti nam, uvijek je e, prisutan sastancima i jako voli rock glazbu. On je obavljao izuzetan posao i stoga predlažem da on postane četvrti potpredsjednik. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodin Zahradil. Prihvaćate li to imenovanje? U redu, hvala vam lijepa. Ima li danjih imenovanja? Nema. Nijedno dalje imenovanje i stoga možemo se tako izabrati reklamacijom. Mr. Gospodine Zahadile, vi ste izabrani za četvrtog potpredsjednika i molim vas pridružite nam se ovdje na panelu. is now completed. Dakle, sada smo potpunili predsjedništvo odbora i možemo prijeći na naš običajni dnevni red. Još jednom vam hvala na podršci koju su iskazali predsjedništvu. Mislim da je to više manje isto predsjedništvo kao što je bilo i u prvoj polovici saziva. I mislim da dosta dobro zajedno surađujemo i da radimo u eh, interesu sviju vas, svih članova odbora INTA. Što se tiče ostatka eh, sastanka odbora, imamo nacrt dnevnog reda. To je sada šesta točka predloga dnevnog reda, dakle da usvojimo dnevni red. Ima li nekih zamjerki? Ako ne, onda predlažem da se dnevni red usvoji. Nema. U redu. Dnevni red je usvojen. Zatim točka broj sedam, odobrenje zapisnika sa nekoliko sjednica e, koje smo održali prošli mjesec. Zapisnici se obično usvoje, osim ako nema nekih primjedbi vezano uz zapisnike do kraja našeg sastanka. I stoga možemo nastaviti dalje kao i inače. Zatim prelazimo na osmu točku dnevnog reda. To su priopćenja predsjednika. Dakle, dnevni red je dosta popunjen. Ovdje možete naći nekoliko zasigurno vrlo zanimljivih e, točaka na dnevnom redu. Između ostalog danas imamo e, razmjenu ugledišta sa povjerenicom o CETI, a sutra imamo i glasanje o CETI, zatim imamo i raspravu o e, prioritetima malteškog predsjedanja vijećem. Imat ćemo raspravu o postupku za borbu protiv dumpinga, o e, pristupu multilateralnog ulaganja i e, jednog suda posvećenom tom, tom pitanju i zatim isto tako i olakšanje trgovine. Tako da zapravo nam predstoji vrlo intenzivan rad. I stoga bih vam samo prenio nekoliko priopćenja. Kao prvo, što se tiče nastavka mandata glavnog tajnika Svjetske trgovinske organizacije, to je gospodin Asevedo, već sam vam priopćio da se on misli kandidirati za još jedan mandat. A rok za predlaganje daljih e, kandidata bio je 31. prosinac 2016. godine i nije bilo nikakvih drugih e, kandidata, to je protukandidata i stoga je vrlo izgledno da će gospodin Asevedo i dalje ostati glavni tajnik VTO-a. Zatim, vam želim shvatiti pažnju na to da što se tiče pregovora o TTIP-u, da se trenutno ti pregovori ne nastavljaju, ali e, obje strane su na kraju predsjednika Obame i gospodina Fermana iz USTR-a e, izdali jedan zajednički dokument gdje e, daju jedan pregled stanja i od 17. siječnja je taj dokument javno dostupan i tu se nalaze i navode se razne poteškoće, ali isto tako i sve ono što je postignuto. Tako da možemo e, procijeniti što je postignuto, a što nije. Zatim imamo jednu novu studiju ICT-a o mogućim preprekama na području trgovine. To je isto tako jedna vrlo zanimljiva studija i mi bi mogli za naš rad iskoristiti nekoliko elemenata iz nje. Zatim vam još želim priopćiti da ćemo u četvrtak imati prvi sporazum u prvom čitanju sa vijećem o e, tekstilnim kvotama za Bjelarus. To, to se vrlo prošli četvrtak, to je dakle već usvojeno. E, to je dakle bilo kratko o svim izvješćima i sada možemo prići na točku dnevnog reda broj 9. Tu srdečno pozdravljam povjerenicu, gospođu Malmström. Dobrodošli. Dragi kolege, dragi kolegice, što se tiče sporazuma CETA, sad se nalazimo skoro pred samim krajom. Rasprave o sporazumu smo kao parlament e, vrlo intenzivno pratili i samo želim posjetiti na to da smo imali skupinu za praćenje i da je ta skupina zapravo 12 puta e, intenzivno popratila sastanke. Ovdje u odboru INTA smo 9 puta održali saslušanja sa različitim dionicima. Zatim isto tako u odboru INTA smo održali tri puta radionice o CETI u našim aspektima tog sporazuma. Dva puta smo poslali izaslanstvo u Kanadu E, kako bi tamo oni mogli izravno razgovarati sa kanadskim nadležnim osobama o e, nekim pojedinim pitanjima. Isto tako smo vodili raspravu i sa nacionalnim parlamentima. Imali smo u tu svrhu e, saslušanje i mislim da je to zapravo bilo po prvi put u da je tako nešto držano tako da smo mogli čuti i stajališta nekih od nacionalnih parlamenta i mogli smo uključiti njihova stajališta u naš rad. U proteklo vrijeme smo isto tako zaprimili e, dva pravna mišljenja kako bi riješili pitanje toga koliko je sud o ulaganju u skladu e, sa, ugovorima Europske unije, a isto tako imali smo i ono pitanje 38 izjava koje smo morali pravno proučiti. Sav taj rad doveo do toga da smo komad po komad prošli kroz sporazum CETA i da je parlament još i unio pojedini element u sporazum što je dovelo do daljnjeg poboljšanja tog sporazuma. Samo podsjećam na to da smo htjeli e, stari sustav ISDS-a e, pretvoriti jedan novi sustav sudova za ulaganja i to smo uspjeli ostvariti posebice što se tiče onih pojašnjenja, primjerice o načelu predostrožnosti, što se tiče eh, zakonodavstva, što se tiče eh, zaštite eh, sustava socijalnih, socijalnog osiguranja, što se tiče provedbe raznih obaveza, radničkih prava i ratifikacija onih osam ključnih radničkih normi. Što se svega toga tiče, mi smo tu ostvarili doista značajan rad. Imali smo rasprave sa nacionalnim parlamentima. Imali smo rasprave koje smo ovdje vodili i to su to je zatim dovoljno toga da je u naše pažnje da smo imali tu posebice tri područja. Kao prvo, imali smo pitanje mješanog um, odbora za sporazum CETA i pitanje kako će se taj mješani odbor uključiti u demokratski proces. Pritom još jednom želim shvatiti pažnju na to da je takav slučaj kod drugih miješanih odbora da se nas kao parlament obještava od toga, da imamo pristup svim dokumentima e, miješanih odbora. I u drugim trgovinskim sporazumima imamo takvo tijelo miješanog odbora, ali zasigurno što se ovog sporazuma tiče možemo još i poboljšati tu suradnju. kao što znate, gospodin Brok i ja upravo e, pregovaramo sa komisijom i sa vijećem o jednom interinstitucionalnom e, sporazumu gdje ćemo baš to još jednom razgovarati o tom pitanju i zajedno smo uputili i pismo vijeću gdje smo postavili to e, pitanje mi želimo da mješani odbori imaju e, demokratski temelj u svim sporazumima i to želimo poboljšati. Ali ovdje se posebice radi o pitanju kako će mješani odbor iznositi svoje odluke i kako će se te odluke zatim moći ugraditi u demokratske strukture parlamenta i vijeća. Drugo područje tiče se onih vrlo poznatih 38 e, izjava to je 36 izjava, gdje se radilo o daljem razvoju e, suda i posebice o izboru sudaca i sutkinja. Mislim da, e, kolegi kolegice, da ćemo ovdje primijeniti isti model kao što smo to učinili i e, na primjeru Suda Europske unije. Dakle, tu kao parlament također želimo sudjelovati u tome. I zatim jedno treće područje ticalo se pitanja obveza, dakle koje su mogućnosti za provedbu primjerice um, uklanjanja da, da sporazum više ne važi kada dođe do kršenja radničkih prava i tu se također postavilo pitanje kako možemo izraditi jedan plan puta da se pobinemo da sve obveze se provodbe i u praksi. To su dakle ta tri aspekta u kojima se pretežno vodila rasprava i zasigurno ćemo danas opet e, spomenuti ta ista pitanja i utoliko se jako veselim što je povjerenica ovdje i mogu joj predati riječ. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Predsjedniče Lange, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, dobar dan, sretna nova godina svima. I dopustite mi da čestitam vama, predsjedniče i potpredsjednicima odboru na ponovnom imenovanju, odnosno izboru. I nadam se da ćemo i dalje nastaviti u istom dobrom duhu kao i do sada. Mislim da nije pretjerano reći da živimo u nesigurnim i teškim vremenima. Tu imamo važnog prijatelja i saveznika koji međutim čini se da se odmiče od međunarodne scene koji e, također e, promiče više protekcionizma i manje trgovine. No, među nama ima onih koji smatraju da je trgovina važna i da možemo imati dobro održive trgovinske sporazume koji će ići na korist našim državljanima i našem okolišu i stoga trebamo biti jedinstveni. Trebamo biti jedinstveni među onima koji slično razmišljaju i na taj način trebamo pokazati da trgovinski sporazumi imaju dobar učinak. I tu imamo vrlo dobro partnera u tome Kanadu koja ima više od e, tisuću milijardi eura prometa i s kojim imamo također i bilateralna ulaganja i to je partner s kojim dijelimo vrijednosti, otvorenu demokraciju, E, vladavinu prava, inkluzivno društvo, toleranciju i sustav vlade koja štiti državljane, otvorene javne usluge i javne, e, jamstva za zaštitu potrošača i za ekologiju, a također to je partner u brojnim drugim situacijama u svijetu. S Kanadom dijelimo uvjerenje da nam trgovina može pomoći u stjecanju više dobrobiti za naše stanovništvo i za stvaranje novih radnih mjesta, što nam nudi također mogućnost da oblikujemo globalizaciju, a ne samo da je budemo podložni. Imali smo doista dugotrajne rasprave s vama, ja sam imala tu čast da prisustvujemo nekima od njih o sadržaju ovog sporazuma sa Kanadom. Evo ja ću ga samo sada kratko pregledati, a onda ću se vratiti na ono što ste vi spomenuli, gospodine predsjedniče. Dakle, uklanjanje svih, carinskih pristojbi će uštedjeti europskim e, uvoznicima 500 milijuna eura godišnje u ukidanju carinskih pristojbi, a naročito će mala poduzeća htjeti sražiti nove mogućnosti koje im se nude na taj način. Europska unija promiče visoko kvalitetne proizvode e, i neki od proizvođača i korisnika u Kanadi će imati koristi od naših proizvoda i također naše oznake zemljopisnog podrijetla već privređuju više od 11,5 milijardi eura diljem svijeta i također će Kanada otvoriti svoje natječaje na svim razinama od IT sustava do e, trgovine i Europska unija tu može igrati kao ponuđač natjecati se. E, CETA je također i modern sporazum zato jer promiče trgovinu u područjima kao što je to inženjering, arhitektura, rudarstvo i tu europska poduzeća mogu sudjelovati i europski radnici mogu lakše naći radna mjesta i europski proizvođači mogu nuditi popratne usluge i potporu. Također imamo četiri glavna jamstva u ovom sporazumu. Mi zadržavamo jamstva za poljoprivredne interese u vezi sa najosjetljivim proizvodima. Tu e, zadržavamo prestojbe poput e, piletine i jaja i u drugom e, slučaju smo reformirali naš pristup rješavanju sporova između ulagača putem arbitražnih sudova. Znam da su mnogi članovi ovog odbora to podržali i imali su dobra razmjena mišljenja koja su pridonijela oblikovanju tog sustava. Novi sud za ulaganja odmiče se od sustava rješavanja sporova koji je prije postojao, također e, jamči pravo na e, zakonsko uređenje i donosi i transparentnije i pravičnije postupke. Imamo kvalificirane sudce, pravo e, priziva i to je samo prvi korak, zato jer imamo dobru suradnju sa Kanadom u ovom smislu E, založili smo se za to da ćemo uspostaviti multilateralni sud za ulaganja i tu smo imali više sastanaka sa e, poslovnim ljudima i ministrima iz različitih zemalja s kojima smo razgovarali o tome. E, mnogi su pokazali potporu, znatiželju i spremnost da surađuju s nama na istraživanju daljnjih mogućnosti ovog sustava. I treće, ovaj sporazum e, nudi pravo na održavanje javnih usluga. Europčanje će sami odlučivati e, kako i tko će mu isporučivati usluge poput školstva i zdravstva, kao i kanadžani. Dakle, ta tijela su i dalje sposobna organizirati svoje usluge kako god žele, nema nikakve obveze na privatizaciju i ništa ne spriječava renacionalizaciju privatiziranih usluga. I kao četvrto, CETA jamči pravo vlada na e, zakonsko uređenje javnog interesa na svim razinama, što znači i zaštitu okoliša, e, društvenu zaštitu, zaštitu potrošača, kako bi se zaštitila kulturna raznolikost. Istina je, u posljednje vrijeme zaprimili smo brojna pitanja iz ovog odbora i drugih o tom sporazumu i naravno to je sasvim prirodno budući da se približavamo kraju ovoga postupka. Prirodno je da dobivate pitanja od svojih birača i građana koje predstavljate. Želim e, razjasniti tri pitanja koja su postavljena u posljednjih nekoliko tjedana. Prvo, što je spomenuo predsjednik, zajednički odbor CETA, ovlasti donošenja odluka i uloga Europskog parlamenta. I želim da bude jasno da ništa u ovom sporazumu ne dopušta zajedničkom odboru za obilaženje ili odstupanje od zahtjeva ugovora što se tiče uloge i nadzora Europskog parlamenta. Zajednički odbor ne može jednostrano izmijeniti ili dopuniti e, CETU i to će zahtjevati isti postupak kao i ratifikaciju CETU, CETE, dakle prijedlog komisije, odobrenje vijeća i također odobrenje ovoga parlamenta. Tekst se ne može i neće se mijenjati bez vašeg dopuštenja. Ovlasti donošenja odluka zajedničkog odbora za e, izmjene i dopunu aneksa i protokola su ograničene. Odbor ne može mijenjati i dopunjati osjetljive anekse, odnosno one koje štite usluge i osim toga zajednički odbor može samo donijeti odluku ako postoji isključiva odredba u sporazumu koje ga izričito ovlaštena na to i to trebaju dogovoriti Europska unija i Kanada komisija se neće, e, neće zauzimati stajalište o bilo kojem pitanju koje ima pravne posljedice u tom odboru, osim ako ne, se ne donese izričita odluka o tome. I ako to je zahtjeva izmjenu europskog prava, nećemo dopustiti da se to dogodi sve dok se ne očuva ovaj naš unutarnji proces koji uključuje također i Europski parlament. Neki su e, se pitali o e, načelu jednakosti za e, sigurnost hrane i hoće li to značiti smanjenje europskih standarda na ovom području. Ne i neće. Europsko zakonodavstvo određuje koju razinu zaštite će uživati naši građani kada je riječ o rizicima namirnica. Naravno, Europski parlament će imati svoju ulogu u tome i to u potpunosti i CETA to neće izmijeniti niti sadašnje stanje, niti će se to mijenjati odlukama zajedničkog odbora, niti je to ograničeno na samu sigurnost hrane. Posvetili smo mnogo pažnje tome upravo i kao Europa i kao Kanada, odnosno naše sposobnosti zaštite prava vlasti i nacionalnih vlasti da to uređuju. Znam da su neki spomenjali mogućnost odgađanja odobrenja nakon sklapanja, do nakon sklapanja međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu. To nije potrebno jer ovaj eh, rad će biti podloga našeg budućeg rada u CETI i mi ćemo u potpunosti poštivati međuinstitucionalnu ravnotežu e, koja je sadržana u međuinstitucionalnim sporazumima o kojima će se e, odlučivati u budućnosti. Znam da će da predsjednik Lange sudjeluje u ovim e, pregovorima i on vas može razuvjeriti s time u vezi. U ovom kontekstu dakle u području trgovine, već provodimo svoje obveze koje proizlaze iz postojećeg okvirnog sporazuma i INTA već zaprina sve dokumente koje se šalju zemljama članicama. Ja sam također bila članica ovog doma šest i pol godina i znam koliko je to važno i koliko su zastupnici pod pritiskom. Tako da sam odgovorila na sva ova pitanja vrlo detaljno u pismu koje je objavljeno na stranicama komisije i e, gospodin Nozar e, mi je poslao to pitanje i doista vam hvala na tome. Drugo pitanje se tiče određenih aspekata e, sudova za ulagače i e, CETA utvrđuje temeljne odlike ovog suda, dakle tribunal, e, tijelo prve instance i Europski parlament također će glasovati o tome. Mi ćemo morati i donijeti neke zajedničke odluke kako bismo ostvarili taj sporazum i kako bi sud počeo s radom. Europski parlament je već odigrao važnu ulogu u oblikovanju ovog e, sustava, kao što sam već rekla, i hvala vam na tome i sigurna sam da će u, budućnosti parlament imati prilike održavati temeljite rasprave o tome prije nego što unaprijedimo ovaj postupak bilo kakve izmjene koje se tiču ovog pitanja u sporazumu ili izmjene u sustavu institucija će se držati postupaka koji su utvrđeni ugovorima i naravno to e, će biti podasrito parlamentu na e, odobrenje. E, kada je riječ o izboru osoblja suda, i u tome će sudjelovati parlament. Možda e, će za predsjednika suda će se predložiti nekog e, bivšeg istaknutog suca ili pravnika koji je istaknut na međunarodnoj razini i također e, će se dati mišljenje o prikladnosti svih kandidata i to pokazuje uvažavanje i uloge Europskog parlamenta u odobiru sudaca za ovaj sud. U tom smislu sam dobila i pismo predsjednika Langa i objavila sam svoj detaljan odgovor na stranicama komisije. Treće pitanje tiče se mehanizama provedbe za održivi razvoj i održivu trgovinu. To je važno na globalnoj razini, ali usredotočit ćemo se ovdje na sporazum CETA. Ovaj sporazum pred nama podržava načelo da trgovina i e, mora biti održiva i u potpunom poštivanju ekoloških standarda i komisija ima u tom smislu vrlo ambiciozne, ali također i pravno provedive prijedloge. Također se nastoji uvažiti multilateralne sporazume, recimo Pariz, i e, promicati održive resurse poput drva ili riba i također se i promiču međunarodne obveze poput jednake plaće i izbjegavanja diskriminacije. Sporazumjeli smo se da nećemo imati ikakva izuzeća e, kada je riječ o zaštiti okoliša i zaštiti radnika. Dakle, obvezali smo se na transparentan e, sustav rješavanja radnih sporova i naravno pobrinut ćemo se da se to učinkovito provede. Dakle, pred nama je još mnogo posla i trebamo osigurati e, potpuni potencijal ovoga E, sporazuma i ja sam razgovarala u tom smislu e, sa e, ministrom rada Kanade koji je također obećao svoju potporu. Naravno, Europske države, parlament i civilno društvo će sudjelovati u tome kako bismo vidjeli kako dalje se kretati i već je u tijeku rasprava o tome kako poboljšati mehanizam provedbe i također pitanje rješavanja sporova. Znam da ste tu također o tome razgovarali želimo uključiti i u tu raspravu i to u skladu sa e, odredbom o reviziji održivog razvoja i o tome se razgovaralo na e, samitu između Europske unije i Kanade. Dakle, e, pa, Kanada je pravi partner kako bismo sve to ostvarili. Nakon što se otvori prijelazno razdoblje, ja namjeravam odmah otvoriti raspravu sa dionicima o tim pitanjima kako bismo vidjeli kako možemo naprijediti održivu trgovinu i razvoj u sporazumu između Europske unije i Kanade. Izložit ćemo naravno svoje iskustva, također i kritička promišljenja i također iskustva koja su stekla druge zemlje i nadam se da ćemo ovu reviziju sa Kanadom pokrenuti do ljeta kako bismo to onda mogli uvrstiti u zaključke naše unutarnje rasprave o razgovoru sa Kanadom. Izan okvira i ishod revizije CET i šira rasprava trebaju poslužiti za izradu mišljenja za reviziju europske trgovinske politike i e, širu e, politiku razvoja. O tome sam isto objavila više detalja, naravno nakon e, pisma predsjednika Langa. Dakle, uvaženi zastupnici, razgovaramo o doista važnom sporazumu koji je gospodarski, ali i geopolitički važan. u dijalogu sa partnerima možemo promicati razne prilike koje nam se nude na globalnoj razini i također osigurati snažnu potporu slobodnoj, progresivnoj i pravičnoj trgovini. Naravno, e, imajući u vidu da je naša zadaća donositi zakone u javnom interesu. To će stvoriti podlogu također za otvorena društva i za demokratske vrijednosti. Ako, ako naravno s takvim partnerima trebamo se ujediniti. Neki od naših partnera dan danas se odmiču od ovih ciljeva, no mi ćemo se suprotstaviti tom trendu ka unilateralizmu unilateralnosti i protekcionizmu. Također ćemo uspostaviti i snažnije političke odnose sa Kanadom e, i to će doista poslužiti kao podloga za naše danje djelovanje i to se treba ostvariti bez ikakvih odlaganja. Dakle, nadam se da ćete sutra pozitivno ocijeniti ovaj sporazum svojim glasovima i iščekujem također glasovanje u plenarnoj i hvala vam na ovoj prilici da vam se obratim i iščekujem sa zanimanjem vašu raspravu. Hvala lijepa. Hvala. Hvala. vam, gospođo Penice. I očito je da ste iznijeli još nekoliko dodatnih obaveza od strane Europske komisije što se tiče izbora sudaca, ali su tako i što se tiče osvarivanja e, ostvarivanja radničkih prava, gdje po prvi put e, je tu to sve povezano sa europskim pristupom Hvala vam lijepa i mi ćemo svakako sve to i dalje nastaviti pratiti. Ja bih sada kao prvo htio dati riječ izvjestitelju i zatim izvjestiteljima u sjeni, a zatim imamo još i niz kolega koji su se već javili za riječ. Za sada neću određivati vrijeme za govor, ali nadam se da ćete biti kratki i možete otprilike se pridržavati dvije minute. Gospodin Pabriks hvala gospodine predsjedavajući. Povjerenice, hvala vam na vrlo eksplicitnim i direktnim objašnjenjima vezano uz pitanja koja su se pojavila proteklih tjedana. Ja ću najvjerojatnije krenuti od onoga što ste rekli na samom kraju. Želim vas podsjetiti da ukoliko želimo nastaviti razvijati veze sa partnerima poput Kanade koji su nam slični, onda mislim da je ovaj oblik sporazuma pravi put. Uostalom, ako ne, ne možemo imati povjerenja u Kanađane koji su poput nas, trebamo se zapitati možemo li vjerovati sami sebi. Ja mislim da u tom trenutku treba dati odgovor da. U sadašnjim okolnostima želim još jedanput e, istaknuti odgovore koji su već dani na pitanja, pitanja upućena komisiji i pitanja koja su se pojavila u brojnim prethodnim raspravama. Kao prvo, ovaj zajednički odbor je vrlo dobra struktura koja će onemogućiti moguće sporove a istovremeno može služiti kao jamstvo da neće doći do izmjena u zakonodavstvu Europske unije bez rasprave. Dakle, sva pitanja koja su relevantna našim građanima bit će zajamčena i putem e, detaljne analize koju će provoditi zajednički odbor. Što se tiče Međunarodnog suda tijekom pregovora o trgovinskom sporazumu između EU-a i Kanade iznesen je jedan mnogo napredniji prijedlog i tu će parlament i evropski građani morati reći koga želimo izabrati i kakve će odluke moći donijeti taj sud to da kako ne smije ugrožiti, ugroziti naše interese kao što su javno zdravstvo i socijalna skrb. Sve u svemu smatram da ona pitanja koja smo ovdje već raspravili, da, su, da smo na ta pitanja već dobili odgovore i da mislim da je sada trenutak da se stane na kraju ovoj dugoj raspravi, da sutra glasamo za CETU na odboru i nakon toga ćemo u veljači u Strasburu moći zaključiti ovaj sporazum i pokazati ostatku svijeta da Europa može ostati otvorena što se tiče trgovine i da može ostati isto tako otvorena na svjetskoj razini. Zahvaljujem vama, zahvaljujem isto tako i našem ponovno izabranom predsjedniku odbora i mislim da se možemo držati obećanja koje smo dali našim prijateljima iz Kanade. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Mojza. Hvala, ja također zahvaljujem povjerenici i njezinim službama na vrlo preciznim odgovorima na pitanja koja su bila upućena u mojem pismu i vašem pismu. Dakle, mislim da je to pojasnilo neka pitanja koja su još bila percipirana kao proturječna, što je također moglo biti otežavajuće za konačno glasovanje o CETI. No, čini mi se da smo sada došli do trenutka kada se stvari, kada su se stvari razbistrile i nadomak smo uspjehu. Tekst CT se neće moći mijenjati od strane zajedničkog odbora, za razliku od priloga, nego, samo, nego će to samo moći učiniti stranke uz poštivanje punog postupka. Vjerujem da će se i na plenarnoj sjednici prilikom glasovanja potvrditi da svaku odluku koju donese zajednički odbor da se ona neće temeljiti na zaobilaženju prava Europske unije. Dakle, najprije ćemo imati interni proces u Europskoj uniji, nakon čega će uslijediti odluka zajedničkog odbora temeljem odluke koja će biti donesena interno. Također smo dobili jamstvo da se ovo zakonodavstvo neće moći razvodniti e, usklađivanjem sa kanadskim standardima. E, dakle, što se tiče priznavanja, dakle tu je riječ o priznavanju sukladnosti. Ono što meni se čini važnim jest e, jamstvo koje zapravo ne proizlazi iz komisije nego dvojnog sustava, e, našeg vojnog pravnog sustava koje razlikuje međunarodno i nacionalno prava, Europska unija mora zadržati svoj suverenitet temeljem međunarodnog prava i e, moći donijeti odluku o tome kako primjenjivati svoje zakonodavstvo. Dakle, čak i ako postoji nekonzistentnost sa CETom, mi ne moramo biti u e, situaciji da prihvatimo izmjene u zakonodavstvu. Dakle, mi, mi tu imamo mogućnost zadržati svoj suverenitet. Također e, pozdravljam e, proces za imenovanje sudaca koji bi trebao biti sličan onome e, u Europskom sudu. Pozdravljam također i rokove koje je komisija najavila vezano uz javno, javne konzultacije kojima je za cilj donijeti odluku o sankcijama vezano uz ISDS. I zaključno, Vjerujem da ovaj parlament i skromno rečeno moj klub daju svoj doprinos u e, poticanju jednog progresivnog trgovinskog programa Europske unije, zahvaljujući ovom sporazumu. I mislim da sam sada u poziciji da u potpunosti e, podržim i preporučim kolegama da sutra glasuju za CETU, dakle sutra u odboru INTA i e, u što kraćem roku na plenarnoj sjednici, ako je moguće u veljači. Hvala. Gospodine Campbell. Povjerenice, dame i gospodo, e klub zastupnika EKR je izuzetno zadovoljan činjenicom da je CETA sada konačno na dnevnom redu. Nakon nekoliko zastupnika mi ćemo podržati taj sporazum sutra na odboru i da kako u Strasburu. Mislim da je e, mnogo toga razjašnjeno i hvala što ste razjasnili naša pitanja vezano uz zajednički odbor. E, glavna uprava za trgovinu isto tu uložila velike napore. Imam samo još jedno općenito pitanje. U CETI se ne spominje sloboda kretanja. E, riječ je o strateškom partnerstvu. Britanska premijerka Tereza May je isto tako koristila taj pojam u svom govoru. Mislite li da je to dobar model za buduće partnerstvo između Europske unije i Velike Britanije, a pritom mislim i na e, druge države, dakle rekli ste da je ovo jedan vrlo suvremen sporazum i sada se pokazalo da bi to mogla biti jedna stvarna opcija. Ne znam jeste li već došli do te faze, e, da kao Kanada ima istu kraljicu kao i Velika Britanija, imaju i slične zakone Imamo mnogo toga zajedničkoga, gospodarstvo koje se temelji na uslužnim djelatnostima i e, imali li ikakve šanse da iznesete komentar vezano uz to je li to možda dobar smjer kojim se može krenuti. Hvala. Kolegica Šake, zahvaljujem e, komisiji, njezinim službenicima i kanadskoj strani da smo došli do kraja ovog maratonskog postupka. Mi smo bili vrlo oprezni u proteklih sedam godina, to je uistinu dugačko razdoblje i drago mi je da smo došli do kvalitetnog rezultata. Također sam zahvalna na vašim riječima na početku kada ste rekli da su ovo teška vremena za svijet, za Europsku uniju i za prekoatlantske odnose. Mislim da moramo biti vrlo pošteni kada govorimo o tome, moramo biti svjesni otvorenosti naših društava, gospodarstava i općenito e, otvorenosti duha. Mislim da su to sve vrijednosti za koje se vrijedi boriti. Mislim da nam ne treba Trumpova trgovinski program, e, nego jedan trgovinski program koji je slični onome za koji se zalaže kanadski premijer Trudeau. Dakle, program koji se zalaže za evropske vrijednosti, pravo na e, zakonsko uređivanje i e, sve ostalo što ste spomenuli. To nam omogućuje da svi zajedno moderniziramo e, trgovinski sustav i da se zalažemo za multilateralni sustav koji sve više treba našu zaštitu. Mislim da ne možemo imati boljeg saveznika od Kanadžana u ovome trenutku da se odupremo zajednički onima koji se bore protiv otvorenosti i e, značajke koje olakšavaju e, i poboljšavaju životni standard naših građana. Mislim da bi Europska unija i Kanada trebale e, u tome biti partneri. Oni koji još uvijek imaju sumnje, koji se propitkuju, mislim da im treba reći da nema više vremena ne možemo si priuštiti da gubimo vrijeme. I nadam se da ćemo sutra u odboru i na plenarnoj sjednici imati jednu centrističku koaliciju koja će podržati taj sporazum. Tu je uloženo mnogo rada i truda. Rekla sam to i kolegama iz kluba socijalista i demokrata. Na ovome su radili mnogi kolege i želim da mnogi od nas to dožive kao svoj uspjeh. Ovo plod jednog timskog rada, e, dakle pregovori su bili zahtjevni, ali mislim da svi imamo razloga za slavlje. Hvala, Hvala gospodine predsjedavajući. mene najviše zapravo zabrinjava prijetnja demokraciji. Ja sam već formulirala određene komentare na tu temu, ali čini mi se da je to ostalo mrtvo slovo na papiru, pa ću sada ponoviti o čemu je riječ. Mi smo ovdje kako bismo branili interese naših građana. Njihovi interesi moraju biti uzeti u obzir, bilo da je riječ o sigurnosti, o prehrambenoj sigurnosti ili o nekim drugim aspektima. Čini mi se da ovdje u smislu zaštite potrošača i zaštite radnika nismo na razini koja se nas očekuje. Mislim da je pred nama još mnogo posla. Kao demokratski izabrano tijelo moramo djelovati. Parlament je zapravo protuteža vlasti i mi moramo obraniti prava radnika, ljudska prava i prava potrošača. Ovdje se zapravo pojavljuje bojazan da nećemo više moći utjecati na industrijski trgovinski sektor i da će to ići na štetu naših građana i građanke. Mislim da ovdje idemo prebrzo, da zapravo um, se prenagljujemo kod davanja suglasnosti ovom sporazumu i mislim da tu možemo ugroziti svoju vjerodostojnost. Mislim da će se parlament doživjeti kao slaba institucija. Htjela bih ovdje istaknuti nekoliko stvari vezano uz ovaj famozni zajednički odbor. Taj zajednički odbor nam se čini vrlo daleko od nekakvog demokratskog instrumenta. Dakle, tu neće biti uključeni samo službenici koji će raditi zahvaljujući svojim kompetencijama i znanju. Tu treba isto tako spomenuti i ulogu lobista. I tu moram izraziti kritike na njihov račun. Kao što znate, u Europi 90% građana osjeća utjecaj industrije i trgovine. Prema tome, CETA je sastavni dio našeg demokratskog sustava. Ako to bude štetno za nas, bit će štetno za čitavo društvo. A ovaj arbitražni sud čini mi se kao loša sustav, posebno što se tiče imenovanja sudaca. Mnogi akademici ukazuju na to, mnogi sveučilišni profesori. Pokušali smo se također obratiti sudu Europske unije da bi se vidjelo je li taj sustav sukladan pravnom sustavu Europske unije. Još uvijek ne znamo kako će taj sustav izgledati, hoće li on biti održiv. Nemamo, ne znamo nikakve detalje hoće li to biti na vasini 500 javnih konsultacija koje smo održali, čini nam se da ovaj sustav neće riješiti naše probleme, a da će američke kompanije moći e, iskorištavati taj sustav. E, dakle, tu bismo trebali dobiti određena tumačenja, jer se bojim da ćemo se izgubiti u jednom e, pravnom i pravnom labirintu, a to treba vidjeti i u budućem kontekstu sporazuma sa Singapurom. Mi ćemo predložiti određene amandmane u tom smislu. Uh, Ska Keller i Heidi Hautelon su nam se pridružile. Dobrodošli. Evo, izvolite, sada će e, Ska Keller uzeti riječ u ime zelenih, e, odnosno Heidi Hautala. E, dakle, za mene nema sumnje da je ovo jedan sporazum e, koji ide izvan okvira carina i pristupi. Nažalost, nemamo prijevod na španjolski. Imamo određenih problema s mikrofonom. E, imamo određenih smetnji na, na kanalu za španjolski jezik. Dakle, postoje neki tehnički problemi sa zvukom iz španjolske kabine. Um, Hvala. Dakle, što se mene tiče, ja uopće ne sumnjam u budućnost slobodne trgovine, niti u činjenicu da ona ovisi o takvim sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumima. Oni počivaju na harmonizaciji zakonodavstava. Isto tako moram priznati da je ovo ipak za nas jedan nepoznat teritorij, barem, barem djelomično i zato mislim da moramo biti oprezni kod sklapanja ovakvih sporazuma. U tom duhu sam predložila i amandman broj 6, kojemu je cilj e, da se suspenzira postupak ratifikacije na pet mjeseci. Naime, smatram da bi Europski parlament trebao iskoristiti vlastite ovlasti, posebno što se tiče odluka e, u sklop, koje se, će se donositi u sklopu zajedničkog e, odbora CETE. Zahvaljujem gospodinu Mojzi koji vam je postavio isto pitanje. Vi ste dali odgovor na to pitanje. Međutim, taj odgovor zapravo e, me i dalje podržava moj argument da bi parlament trebao iskoristiti svoje ovlasti kada je riječ o izmjeni priloga od strane zajedničkog odbora. Vi ste rekli da tu nema nikakvih osjetljivih pitanja, ali radi se zapravo o ovlastima koje zajednički odbor ima kod izmjene priloga. Vi ste rekli da će Europski parlament imati svoju punu ulogu u smislu zaštite sukladno temeljnim ugovorima, E, posebno što se tiče pitanja ekvivalentnosti. Međutim, e, Europski parlament nema nikakve ovlasti kod izmjene aneksa kroz rad zajedničkog odbora CETE i žao mi je da je Europski parlament toliko čekao da uđe u pregovore o provedbu e, među e, tog sporazuma, dakle riječ je o stavku 40. jer se ovdje posebno radi o e, pravu parlamenta da bude informiran. Podsjećam da je vijeće tako ozbiljno shvatilo svoje, odnosno ovlasti zajedničkog odbora, da su države članice zatražile da svaka odluka koja spada u njihovu nadležnost da bude podložna načelu jednoglasnosti. Primjerice, izjava broj 19, e, popratne izjave CETE u vijeću ide u tom smjeru. Međutim, mi s druge strane nemamo ništa, nikakvo jamstvo. Bilo bi dobro da budemo oprezni kod provedbe međuinstitucionalnog sporazuma, tako da e, parlament bude siguran da će biti u potpunosti uključen u postupak donošenja odluka od strane zajedničkog odbora CETE. Ticijana Begin ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče i želim zahvaliti povjerenice na njezinom dolasku danas. Stajalište našeg kluba je prilično jasno, ono smo izrazili već više puta i unatoč svim e, javstvima i razuvjeravanjima i za nas je CETA i dalje sporazum s džavlom. S jedne strane, CETA se čini sporazumom, ali je zapravo institucionalna reforma, on nju podržavaju 1% multinacionalnih kompanija i veliki ulagači. Također sadrže i iste dvosmislene klauzule iz TTIP-a koji jest zastao, ali uz e u nudi se mogućnost da će se ostvariti isti interesi, odnosno interesi korporacija da tuže e, vlade koje se budu uplitale u njihovu dobit, čak i kada to budu činili u zaštitu građana. Neće samo kanadske korporacije iskoristiti ovu mogućnost, ne nego i 80% američkih multinacionalnih poduzeća koja već imaju svoje podružnice u Kanadi. Nažalost, kao što je u slučaju TTIP-a, multinacionalne kompanije budu družile države će to učiniti uz pomoć novca poreznih obveznika. Dakle, u TTIP-u prepoznajemo također i rizike pozdravlje, a također i kanadske multinacionalne korporacije se pripremaju preplaviti našim, naše tržište GMO proizvodima, a i danas je istaknuto da CETA nastaje upravo za MSP-ove, no podsjećam da e, samo jedan posao europskih MSP-ova ima e, trgovinske veze preko Atlantika i da ih e, u širenju ne sprečavaju samo trgovinske prepreke, nego i strukturne prepreke i razlike u trgovini na tako različitim tržištima. CETA, dakle, neće pomoći sitnim ribama, nego će biti upravo na korist velikim e, morskim psima. CETA, kao što smo već rekli, više puta će stupiti na snagu bez da ga odobre nacionalni parlamenti, bit će dovoljan glas u Europskom parlamentu kako bi se zaobišla volja građana. Nedavna savjetovanja pokazala su da e, ljudi žele da se upravlja globalizacijom, e, da se ne uvodi zakonski nered, ali nažalost se išlo u suprotnom pravcu. CETA naravno je kozmetički preuređena, ali ispod svega to je i dalje napad na demokraciju, na zdravlje, na okoliš i na prava i za nas je uvijek e, obveza zaustaviti se, a ne podleći ovom, ovom nametanju i trebamo zatražiti ono što traže građani. Hvala sada riječ ima Marija Rena. Hvala. E, prije svega želim zahvaliti vama predsjedniče što ste bili na raspolaganju za raspravu u CETI. Zahvaljujem također i komisiji koja se pokazala da je na raspolaganju za naša pitanja. Mislim, dobro odgovore na svoje pitanja. I slažem se da nije bilo jednostavno izmijeniti sporazum koji je finalizirao povjerenik Guft za vrijeme e, Barozove komisije. E, isto tako je bilo izmjena i e, na vlasti u Kanadi. Isto tako ste pretvorili ISDS u ISS. Bilo je drugih izmjena, no čini mi se da ovaj sporazum ipak stao na pola puta. Što se tiče ICS-a, Rekli ste da ćete, da ste se angažirali, da ćete učiniti više. Dakle, mi ćemo zapravo glasovati o dokumentu koji još nije dovršen. Vi ste se angažirali da ćete ga mijenjati. Jedna zemlja je već rekla da ga neće ratificirati, riječ je o Belgiji. Tako da mi sada ovdje trebamo dati suglasnost za jedan dokument koji neće moći stupiti na snagu što se tiče poglavlja o ulaganjima zato što je najmanje jedna zemlja već iskazala e, svoju namjeru da ga ne ratificira. Zato mislim da bi bilo dobro dobiti više vremena. Isto tako treba više vremena što se tiče izbora suda i suglasnosti sa našim pravnim poredkom. E, vidjeli smo u slučaju Singapura da sud zapravo nije rekao da ste u pravu. Riječ je o mješovitim sporazumima, a komisija je od početka tvrdila da je da sporazum s Kanadom nije mješovit, a da politički e, ga treba učiniti mješovitim kako bi se zapravo izišlo susret vijeću. Mislim da nam treba mišljenje e, suda kada je riječ o kompatibilnosti instrumenta poput ICS-a. Što se tiče poglavlja o održivom razvoju i e, ekološkim normama. Vi ste rekli da ste otvoreni u komisiji da se uspostavi jedan obvezujući pristup, međutim to trenutno nije slučaj. Što se tiče ove nove generacije sporazuma, građani od nas traže da odgovorimo na nove, na sutrašnje izazove. Ovdje smo e, potpisali COP21, sudjelovali na COP22, međutim tu ne postoji ništa obvezujuće u ovom novom sporazumu. Dakle, ja samo želim reći da ovaj sporazum nije finaliziran, da to nije sporazum koji spada u 21. stoljeće, to je jedan staromodni sporazum koji ne odgovara današnjim izazovima i da su današnji da su danas, ako su danas poljoprivrednici prosvjedovali, to je zato što traže uređena tržišta. A ono što mi ovdje radimo temeljem ovoga sporazuma i drugih sporazuma su tržišta koja nisu uređena. Mislim da se moramo probuditi i postati svjesni zahtjeva e, koje građani upućuju prema nama. Izvolite, gospođo Sajfi, hvala. Zahvaljujem eh, povjerenice što ste došli na naš sastanak u oči ovog važnog glasovanja i zahvaljujem što ste bili na raspolaganju za naše upite. Ovdje želim još jedanput istaknuti da je za nas e, ovaj sporazum relevantan, mi smatramo da on nudi brojne prilike. Mi smo u više navrata postavili pitanja komisiji, te smo dobili pojašnjenja vezano uz određene upite. Mi se zalažemo za slobodnu trgovinu koja e, odgovara načelima razmjernosti i zajedničke dobrobiti. Što se tiče slobodne trgovine i trgovinskih sporazuma, mi ne želimo davati suglasnost za sporazume pod svaku cijenu. Od početka smo rekli da ti sporazumi ne smiju ugrožavati naše vrijednosti, evropske norme, niti naš izbor društva, javni servis i poljoprivredni sektor. Ovdje želim iskazati određene bojazni. E, kada se razgovaralo o CETI, e, vidjeli smo to i u razgovorima o TTIP-u, javnost e, dovodi u pitanje međunarodnu trgovinu. To je zapravo jedan opći fenomen. Mislim da su svi parlamentarci svjesni da su ovoga vikenda održani brojni prosvjedi u našim glavnim gradovima. Dakle, to su ljudi koji su prosvjedovali sa određenim fotografijama i, e, dakle, protiv zastupnika koji su, za CETU. Dakle, mislim da smo tu prešli jednu opasnu granicu i zato se pitam što možemo učiniti danas, na koji način bolje informirati ljude i kako povesti jednu opću raspravu o međunarodnoj trgovini. E, kako objasniti da gospodarski rast treba tražiti izvan Europske unije. Mi se ne možemo naprosto zatvoriti u svoje granice, a evo ga, znamo kakve izjave je Donald Trump i pitanje je hoćemo li se lišiti privilegiranih odnosa sa zemljama poput Kanade, hoćemo li se uistinu zatvoriti unutar vlastite granice, hoćemo li se opredijeliti i sami za protekcionizam. Ja mislim da su to sve vrlo, vrlo relevantna pitanja i nakon glasovanja o ovome sporazuma, mislim da bismo trebali imati jedan pedagoški informativni pristup. Gospodin Šuster. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. U protekle dvije godine smo zasigurno uspjeli zajedno poboljšati ovaj sporazum, to je nesumljivo tako, ali niti ja ne smatram da smo sad već domak cilja. Dvije stvari koje smo poboljšali, ali ne u dovoljnoj mjeri, bih kratko htio naznačiti, to je što se tiče zaštite ulaganja, činjenica da je dalje moguće da dođe do nejasnoća zbog nejasnih pravnih pojmova, a jedno drugo područje do kojeg mi je posebno stalo, to je naime kodeks ponašanja za e, suce, još uvijek nije u potpunosti dovršen. Slično je kada se radi o radničkim pravima, tu ne postoji mehanizam za sankcije, barem ne dosad. E, taj mehanizam se misli izraditi, ali nije još tu. A što se tiče e, javnih usluga, tu vidimo da nisu potpuno isključeni sporovi e, za rješavanje sporova i moguće je da kada dođe do renacionalizacije usluga da bi moglo doći do nekih sporazuma, barem prema sadašnjem tekstu. Ja naravno imam povjerenje u komisiju, ali e, prije nego što nešto ratificiram kao parlamentarni zastupnik bih htio sve znati i stoga mi nije dovoljno da e, se još radi na kodeksu ponašanja ili na jednom ovakvom mehanizmu. Ja očekujem da to bude gotovo prije ratifikacije. Isto tako sve u svemu smatram da CETA do sad nije odstupila od trenutnog razvoja globalizaciji jer u samoj srži se i dalje nalazi pitanje razvoja tržišta i dalje a To je ona logika e, koju smo primjenjali u protiv nekoliko desetljeća i e, ta logika nije dovela do toga da e, uspijemo riješiti sve one ekološke probleme, a ta globalizacija je isodobno još uz to dovela i do većeg, veće socijalne nejednakosti na svijetu. Mehanizmi za borbu protiv toga se doduše spominju, ali ne u obvezujućoj mjeri, dakle neće se prema njima djelovati, već je ta misao o liberalizaciji dalje u prvom planu. A i geopolitičko objašnjenje koje smo čuli e, nije dovoljno, zato što smatram da ako Trump to ostvari, a bojim se da on i hoće to realizirati što je najavio, e, sve to bi moglo imati jako teške posljedice. E, ovako najavljen protekcionizam, dovešće do pojave raznih kriza kao E, sa početka 30 godina prošlog stoljeća, ali to je dosta neovisno o ovom pitanju hoćemo li sada još usvojiti CETU ili ne. Mislim, tu se radi o potpuno drugačijim dimenzijama. I mislim da nam je ovdje hitno potrebna rasprava vezano s to kako ćemo se s tim obračunati. Da, dakle, dva najveća trgovinska partnera Europe imaju sve što im treba, ali ne slobodna tržišta. Imamo taj problem sa Kinom i dobit ćemo sada taj problem još i sa SAD-om. A u tom slučaju će onda morati naći drugačije rješenje i o tome intenzivno spraviti. Hvala lijepo, gospodin Fjellner, hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja sam upravo odlučio da bih trebao pokrenuti nagradu i to danas. nagrada Europskog parlamenta za CETU i osobno ću dati bocu šampanjca svakom zastupniku parlamentu koji će izneti novi argument, novi argument u korist ili protiv ovog sporazuma. I mislim da osoba koja to napravi to doista i zaslužuje zato što je ova šesta rasprava. Imali smo e, 12.10. jednu raspravu, zatim 12. studenom treću razmjenu prije toga već u kolovozu prvi razmjenu, zatim e, imali smo u Strasburu razmjenu gledišta sa pravnom službom, zatim e, imali smo 29. studenog još jednu raspravu i zatim sada još jednu. Imali smo i zajedničke sastanke između odbora Inta i Juri, imali smo i 12 sastanaka radnih skupina, te smo dva puta otišli u Kanadu kako bi se to istražili. I stoga mislim da svatko ko nađe neki novi argument za ili protiv doista zaslužuje bocu šampanjca. Još uvijek čujem da ljudi traže daljnju odgodu i da moramo još više razmisliti o tome. Ja osobno smatram e, da je to samo nešto što je forma kao je ova današnja rasprava. I ja stoga neću ponovno iznijeti one dobre argumente kao što je napravila planica Manson, kao što sam ja već i učinio nekoliko puta, mnogo puta, zato što je ovo jednostavno izvrstan sporazum, mi svi to znamo. Osobice uzeti obzir da, kada smo obzir da ćemo dobiti bolji pristup kanadskom tržištu nego što to trenutno ima e, SAD putem nafte. A u eri Trumpa gdje on govori o tome da će pokopati naftu i da će se povući iz TTP-a, dakle da će ubiti oba ta sporazuma, ovo je zapravo izvrsna prilika i e, naš tajming za ovo je izvrstan. Već smo mnogo puta to rekli. Ako ne uspijemo ostvariti ovaj sporazum, kako onda sporazum možemo napraviti? Sam način na koji smo se do sada osvrtali na ovaj sporazum dovodi do toga da drugi dijelovi svijeta se pitaju jesmo li mi otvoreni za biznis. Neki možda govore nešto slično još uvijek za neke druge države poput, poput Brazila. Iz toga se ne bismo trebali zabraniti o tome što će Trump napraviti po pitanju međunarodne trgovine. Mislim, normalni ljudi se brinu naravno o tome, ali mi ne možemo utjecati na to. No, ono na što možemo utjecati je to da mi budemo predjeljeni i da se zalažemo za trgovinu. A način na koji ćemo to postići je taj da ratificiramo ovaj sporazum i stoga bismo to jednostavno trebali učiniti, kao što bi to rekao Mike. Dakle, koja je zapravo konkretno nagrada Borto šampanjca. U redu. Želite neki poseban brand, ali evo, to će biti europski šampanjac, to već mogu reći, budući da su svi šampanjci zaštićeni. A to tako će biti i u sporazumu CETA. Hvala, Karolina Grasveder. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospođo Malmström, što ste ponovno ovdje u našem odboru, što nam stojite na raspolaganju za pitanje. To je vrlo važno zato što je CETA sporazum nove generacije i ako ga tako nazivamo, onda znamo da će to i za budućnost biti jedan od onih sporazuma koji će poslušati kao model, e, gdje će drugi gledati što smo mi tu ispregovarali, što smo napravili. Nastojanja su vrlo važna, mi radimo na poboljšanjima, nalazimo se na dobrom putu, ali još uvijek mislim da nismo dovoljno daleko došli s ime da sada zaključimo taj sporazum. Ostalo je još nešto što je nejasno. E, pisma naša dva predsjednika odbora su to jasno pokazala, da mi dakle još uvijek smo zabrinuti vezano uz primjerice zajedničkih odbora Europske unije i CETE. Došlo je do korespondencije, ja to doista cijenim, ali možda bi ovo bolje da ta pojašnjenja uđu u neki obvezujući protokol kojeg bismo dodali sporazum ili koji bismo objavili u e, službenim, službenom listu Europske unije, da to doista bude obvezujuće. E, takve zabrinutosti nismo imali samo po pitanju e, regulatorne suradnje, Joachim je već to spomenuo, poglavlje o ulaganjima je također jedno od onih poglavlja, a isto tako i poglavlje o državnom razvoju u kojem se jako brinemo. I ovaj vremenski faktor je loš. Mi bismo mogli to još poboljšati ako se damo dalje vrijeme. A onda znate još države članice moraju ratificirati taj sporazum, a i one su već iznijela određene zabrinutosti i ja zbog toga mislim da ako sada odmah ne izjasnimo ove kritične točke, da će nam se to sve obiti u glavu, već u trenutku kada će države članice to morati ratificirati. Dakle, ja mislim da trebamo još detaljnije pogledati sve ovo i da nam je za to potrebno više vremena. Hvala vam lijepa. Sada ćemo zaključiti popis govornika. Još sedam govornika su na popisu. U redu. Gospodin Obermajer. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Već unaprijed želim čestitati novom starom predsjedniku. Mislim da, kada govorimo o CETI, da onda doista nismo u nekoj hektičnoj situaciji. S jedne strane moramo usuditi da su izneseni mnogi prijedlozi za poboljšanjima, ali ti dokumenti ne idu dovoljno daleko, a s druge strane imamo voličku situaciju koje smo već više puta spomenuli, da imamo dakle sada Trumpa i njegove nove tendencije, da ne znamo što će se dogoditi sa naftom i do kakvih pomena će u tom smislu doći. Mislim da ne bi bilo pametno ovdje e, donijeti odluke e, čiji učinak ne možemo još procijeniti. E, baš kada se radi o izmjenama u nafti, možemo se pribojavati da bi američka poduzeća se sa tvrtkom akčenima mogle spustiti na kanadsko tržište i na taj način bi mogli onda eh, oduzeti našim poduzećima ta mjesta. Dakle, tu se zapravo naš stav nije promijenio. Što se tiče regulatorne suradnje, tu još uvijek nije jasno određeno kako će se ispoštovati načelo predostrožnosti, a jamstvo tog načela mi ovdje ne vidimo postoji opasno e, podrivanje zakonodavstva koje je također e, vrlo zabrinjavajuće. Što se tiče suda, svakako će kompanije imati prednosti od svega toga, a ne znamo kako će koristi od ovog suda imati mala i srednja poduzeća. U samom središtu se nalaze ulagači, a ne radnici i e, ne uzima se u obzir situacije kada bi došlo kršenja radničkih prava. Dosta toga je već sada napravljeno, a sada pod pritiskom gospodina Trumpa neki kažu da treba vrlo brzo raditi. Što znači da se na posljedku moramo nadati na naše građane, zato što primjerice u Austriji trenutno se ostvaruju neke nove inicijative vezane uz sporazum CETA i zapravo bismo trebali ova zadnja rješenja tražiti upravo među našim građanima. Hvala, gospodin Pereiro. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja mislim da je ovaj trgovinski sporazum sa Kanadom strateške važnosti za Europsku uniju. u ovim vremenima kada vidimo da dolazi do određenih e, tendencija e, ka protekcionizmu, morat ćemo naći nove oblike konkurentnosti koje će vrijediti u budućnosti kada se radi o međunarodnim trgovinskim razmjenama. Iako Europska unija želi iznijeti gospodarski odgovor na e, taj izazov, onda moram reći da svakako izolacija neće biti pravi odgovor na to, a niti to da okrenemo drugima leđa. Europski parlament sada ima priliku reći da su pregovarači e, bili vrlo zahtjevni i da smo saslušali građane. Ali isto tako sad imamo odgovornost reći da su pregovarači uspjeli postići dobre rezultate kako Europska komisija, e, tako općenito je pregovarački tim e, Europske unije koje je Marlo Petučoni predvodio, ali i kanadska vlada, posebice nova kanadska vlada, oni su zašli za to da ovaj sporazum nije samo uravnotežen u mnogim aspektima, već da je zapravo to progresivni sporazum te uspostavlja dobar e, uzorak za buduće sporazume o međunarodnoj trgovini. Ako to priznamo, onda ćemo doista vidjeti da je to sve istina. I možemo reći da bi građani trebali imati povjerenje u ovaj sporazum i stoga mislim da bi Europski parlament trebao dati svoju suglasnost. Hvala lijepa, gospođa Lula Sanchez. Hvala vam lijepa, gospodine e, predsjedniče. Hvala vam, gospođo povjerenice. CETA me podsjeća na onu priču o carevom ruhu Dakle, prodajemo jedan trgovinski sporazum, kažemo da će on dovesti do blagostanja, do poštenja radičkih i okolišnih standarda, ali vi to jedini vidite. I ako izađete na ulicu, onda e, ćete vidjeti da svi drugi misle da od toga ništa nema. To je tako za mala poduzeća, za udruge civilnog društva, za civilno društvo općenito, za poljoprivrednike. Više od 3000 gradova i općina diljem Europe tako misli, a isto tako tako misli odbor za zapošljavanje u Europskom parlamentu. Stoga mislim da bi doista se sada trebao pokrenuti e, alarm, ne samo u odboru za zapošljavanje, već i drugdje, a mi zapravo još uvijek ne slušamo e, dovoljno građane. mi bismo ih trebali slušati i onda bismo prema tome trebali djelovati. Stoga želim uputiti apel e, socijalističkim kolegama koji su odustali od velike koalicije i koji sad imaju prilike pokazati da je ovo njima vrlo važna tema i da oni slušaju što građani o ovome govore na ulicama. Kao što smo čuli danas popodne, došlo je do e, uličnih prosvjeda protiv ovog sporazuma. Što se zapravo događa? europske institucije će biti one koje će biti najviše narušene zbog svega ovoga. Jer mi tu dajemo loš e, imidž prema van. Način na koji nas ljudi gledaju je negativan. E, ljudi smatraju da su europske institucije sve udaljenije od njihovih e, zabrinutosti. Oni nam okreću leđa. Stoga možda ne bismo trebali toliko puno objašnjavati, već bismo trebali više slušati, otvoriti vrata, otvoriti prozore i više slušati one koji će osjećati na svojoj koži učinak politika o kojima odlučujemo. Mislim da nismo ovdje da ponovno kažemo što bi e, jedan suveren parlament trebao učiniti, koje su naše regulative vezane u setu, Mislim da ako ne pogledamo ovu temu vrlo detaljno, onda ćemo biti jedni od onih koji će zaustaviti ovu Europsku uniju. Moramo biti jako proeuropski nastrojeni u Europskoj uniji, ali to znači da trebamo se zalagati za radnička i socijalna prava, a ne da sutra glasamo o tome hoćemo li Uh, usvojiti ovakav oblik uh, međunarodne trgovine. Sutra ćemo glasati za ovaj model na uštrb europskih građana, poduzeća i radnih mjesta koji nam stalno iznova ponavljaju da idemo u krivom smjeru. Hvala, gospođa Rodriguez. Hvala vam. Ja sam ovo već rekla iz toga neću dobiti bocu šampanjca, ali neovisno o tome. Mislim da je CETA dobar sporazum, ali da je pristigao u loše vrijeme. Svi ovi prosvjedi protiv međunarodne trgovine zapravo su rezultat nacionalnih politika s kojima se smo uspjeli izboriti protiv e, nejednakosti, neravnopravne e, podjele bogatstva i zbog toga svi onda okrivljavaju trgovinske sporazume i iznose taj argument a nije tome tako da su potpuno si protiv globalizacije. Mi zapravo trebamo poboljšati ekonomske odnose i uvjete pod kojima se proizvode dobra i usluge. I kada bi se to dogodilo u okviru ovog sporazuma, onda bi to bilo dobro. Ali je li tome stvarno tako, hoće li toga doći. Neki su izrazili svoje sumnje. Mislim da nikad nećemo moći dobiti savršen sporazum. Uvijek će neko tražiti da se nešto poboljša i iznoseći opravdane sumnje. Ali važno je zapravo e, najprije u kojem smjeru se krećemo. A iz tog kuda gledišta ja se pitam je li bolje da zadržimo e, arbitražni sustav ili da zadržimo sud za ulaganja. Je li bolje za Kanadu da sada potpiše sedam e, najvažnijih konvencija e, Međunarodne organizacije rada i da se obveže tim ciljevima. Trebali bi možda zajedno se surađivati da multilateraliziramo ove sudove za ulaganja, a mislim da na sva ova pitanja možemo reći sa da. Situacija naših građana je teška, postoje tendencije ka protekcionizmu, i mislim da Europska unija sa svojim vrijednostima, sa svojim standardima, koje bismo mi konstantno trebali braniti, tu pokazuju u kojem smjeru treba ići i da trebamo napredovati. Isto tako bismo se trebali zauzeti za održiv model eh, koji će biti obvezujući, progresivan i ja bih zamolila stoga povjerenicu da nam kaže to je da ima na umu što smo naučili iz tog procesa. U ovom sporazumu stoje dosta općenite točke, što znači da ćemo morati s vremenom e, neke od tih stavka poboljšati. U budućnosti moramo primjerice e, preciznije govoriti o svim tim vrijednostima i točkama do kojih nam je vrlo stalo da stoje u jednom ovakvom sporazumu. Mislim da je to jedan od zaključaka. Gospodin Šolos, hvala gospođi Malsom, hvala gospodine predsjedniče. Ja se pridružujem onim kolegama koji kažu da smo mi doista ovdje jako često e, provodili rasprave u gledištima ovom sporazumu i to mi je drago i nadam se da neću sada govoriti predugo i da neću čuti bat. Ali Bombardier kao jedan veliki transatlans, kao jednu veliku transatlansku kanadsku tvrtku želi zatvoriti tisuću radnih mjesta u Europskoj uniji i u Njemačkoj. U um, slabim regijama gdje je potrebna transformacija, primjerice na području srednje i Istočne Europe, tu ima mnogo toga za napraviti i e, svi radnici su jako zabrinuti zbog toga. Svi nas pitaju kako će mi CETA pomoći da zadržim svoje radno mjesto i to je zapravo ono ključno pitanje. Odredbe ovog sporazuma što se tiče e, socijalnih politika, gospodarskih politika, pa čak i okolišnih politika, kako da dakle oblikujemo te odredbe kako bi od njih e, imali koristi svi e, članovi e, društva, a to mora ispuniti i ovakav bilateralni sporazum. Zatim imamo li dovoljne mehanizme za zaštitu za primjerice kompanije koje se bave rudarenjem kada one žele raditi u Rumunskoj, hoće li oni se pridržavaju svih ovih e, odredbi. Na ta pitanja moramo naći odgovore i zahvaljujem gospođi Sajfi što je unijela taj političko-filozofski aspekt u raspravu. U ovom trenutku se ne možemo praviti kao da je ovo stari sporazum e, za liberalizaciju svjetskog gospodarstva, za otvorenje tržišta poduzeća, kao da nastavljamo sa istim kao i do sad. Mislim da moramo sada se zaustaviti i ovome promisliti. I zaključno još jedna točka, možda ću ovdje dobiti nagradu, što se tiče ICS-a. Dakle, tu se zapravo radi o istoj logici. Mi dajemo mogućnost ulagačima da podnesu tužbu. I u ovoj korespondenciji između vas i naših predsjednika odbora je to zapravo bilo vrlo važno pitanje koje je tamo navedeno. Ako zakonodavci ili Europski parlament nešto žele napraviti što se tiče promjene rada zajedničkog odbora, onda oni to mogu napraviti. Ali za ulagača je sporazum i dalje onaj dokument koji važi za ulaganje tužbe. Iz toga bismo trebali pomisliti kako e, članak 831 e, treba funkcionirati u praksi i trebali bismo taj članak istražiti. Gospodin Prust, da, hvala vam, e, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospodine Venice, što ste još jednom došli k nama, jer kad, se možda ne slažemo s vama, ali ne možemo vam predbaciti da ne dolazite k nama, da ne odgovarate na naša pitanja i da niste prisutni. Mislim da je to Kristof eh, s pravom i rekao. Sve je danas zapravo rečeno o tom sporazumu CETA i čak i kada bismo uspjeli još napredovati i izneti još nekoliko stvari, mislim da će na kraju opet oni koji su protiv, protiv glasati protiv, zato što je to sasvim dio njihove DNA. Kada čujem riječ poput vrag koji sklapa sporazume s vragom, mislim kao parlamentarni zastupnik, čak i ako poštujem mišljenja svakog od nas, doista mi je teško to čuti. Kao što je rekla moja kolegica Tokija Saifi, e, što se tiče komunikacije, mi se sada nalazimo u situaciji da mislimo da kada bismo odbili CETU da bi stanje bilo bolje nego dosad. Ja želim odgovoriti gospodinu Šolcu. Da, da, imate pravo biti zabrinuti zbog bombardija, ali neko drugo poduzeće, poput Malstoma, e, bili isporazum CETA mm, mogao odgovoriti na ovo pitanje pristupa tržišta. Ja vidim da se bombardije trenutno e, oko Pariza sklapa sa Malstomom kako bi osvojili natječaje. Primjerice, oznaka zemljopisnog e, podrijekla ne, štite, štiti trenutno kanadske proizvode i kanadski proizvod dolaze k nama na naša tržišta sa e, krivotvorenim e, dupliciranim nazivima. I moram, nažalost, reći da što se tiče sporazuma CETE, da je sve već rečeno, da je svaki izgubljen dan jedan dan više koji je izgubljen za naša poduzeća, pa i za mala i srednja poduzeća koja očekuju ovaj sporazum. E, njima će taj sporazum omogućiti ulazak na kanadsko tržište. Omogućit će nam to da s time zaštitimo našu poljoprivredu, da uđemo i da se spustimo na to kanadsko tržište, da idemo na vanjsko tržište i mi tu imamo jedan inteligentni protekcionizam, ne jedan nesavjest, nesavjestan protekcionizam kakav e, hoće gospodin Trump. Mi tu štitimo naše poduzeće, dajemo mogućnost da idu tražiti e, rast, a s time i nova radna mjesta. Hvala gospodin Ferran. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Ja se uopće ne slažem sa mojim francuskim kolegom. Ja mislim da možemo sve izgubiti sa ovim sporazumom. Ja imam osjećaj, nas opodne. mislim možda je to zbog ove polutame u Durani, da smo u jednom vrlo tamnom dobu, dobi. Gospodin Pust je rekao da je sve rečeno, ali ja bih htio samo potjeti na to da je ovaj sporazum CETA plod e, pregovora e, koje je vodilo isključivo, Europska komisija i neki od e, članova ovom odboru čini se se s time slažu. 50 tisuća mjesta je u Francuskoj s ovime ugroženo, 90% eh, oznaka zemljopisnog porijekla, prije svega što se česira sira, nije uključeno u ovaj sporazum i svi znamo, gospodine predsjedniče, da je Europa bolesna i da ovaj sporazum nije lijek za tu bolest. Sve što vidim je da će ovaj sporazum ići protiv jednom novom elanu sad, od kad je novi kontinent e, pokazao da može dovesti u pitanje e, čitav niz e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Ova jasna vizija gospodina Trumpa danas nas navodi da bolje svačamo što se događa i koji su interesi e, SAD-a. Europska unija može sa Latinskom, e, Srednjom Novim Zelandom i drugim dijelom svijeta imati ovakve sporazume o trgovačkoj suradnji. Ali to zapravo mislim da nije budućnost i da isto tako nije ono što građani žele. U zaključku mogu reći da e, pozivam svakog od nas na najvišu moguću odgovornost kako bismo odbacili ovaj štetan sporazum. Hvala. Uh, Hvala i na kraju gospođa Moska. Evo, samo još jedna posljednja napomena. Ne želim sada dodavati argumente za ili protiv ovoga sporazuma, zato jer e, su mnogi od njih e, spomenuti i danas i na prethodnim sastancima koje smo imali, a imat ćemo također prilike razgovarati o tome i na sljedećim sastancima. Htjela sam sve nas podsjetiti da bismo trebali biti mnogo ponosni na rad koji je odradio svatko od nas u parlamentu i u ovom odboru, zato jer nikad nismo imali sporazum koji je toliko korijenito izmijenjen upravo zahvaljujući radu Europskog parlamenta. Mislim da to nikad ne smijemo zaboraviti i to ne smijemo zaboraviti spominjati. Mi smo iskoristili svoje ovlasti do kraja. Naravno, legitimno je da i dalje postoje različite ocjene o tome je li bilo dovoljno ili ne. Neki smatraju, ja sam među njima, da ovaj rad zaslužuje pozitivnu ocjenu, drugi smatraju međutim da on nije dovoljan, no trebamo staviti i dalje naglasak na našu ulogu jer inače nećemo imati nikakvih argumenata protiv onih koji tvrde da ovaj parlament nema nikakvih ovlasti. Jednako kao što i naši građani traže od nas da uvažimo njihove zahtjeve, oni ipak u određenom trenutku od nas traže da odlučimo i zbog toga uvijek imamo rokove, zato jer nedostatak odluka je također jedan razlog nezadovoljstva stanovništva što udaljuje narod od institucija. Dakle, bez obzira na različita mišljenja, mislim da je trenutak da konačno pristupimo u glasovanju, da ne odgađamo to više i da završimo cijeli postupak. Hvala. Povjerenice, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svim zastupnicima članovima ovog odbora. Istina je da o tome razgovaramo doista već dugo, sedam godina i znamo da je bilo različitih pregovora, pojašnjenja i zastoja, no na kraju krajeva imamo doista dobar sporazum. Zastupnici i zemlje članice i javna rasprava su tome pridonijeli. Gospodin Petručoni, koji je još uvijek na životu, je odradio sjajan posao zajedno sa svojim osobljem i to želim također uvažiti i odati mu priznanje. Neki od vas e, će obiti ovaj sporazum na sutrašnjem glasovanju, ali kad bi se to odgodilo za dva ili pet mjeseci, ne bi se glasovali zna. Dakle, odgoda bi značila samo odgodu i to je to. To ne bi unijelo dodatna pojašnjenja, zato jer je sve ovdje jasno. Nismo smo učinili sve što je u našoj moći kako bismo to pojasnili. Imamo 36 izjava, pisma i tako dalje. I naravno sudjelovat ćete u detaljnoj razradi funkcioniranja suda. Jasno je kako će on raditi, ali vi ćete također sudjelovati u odlučivanju o detaljima, o pojedinostima. E, oči svijeta su uprte u nas od odlaganja TTIP-a mnoge zemlje se oslanjaju na Europsku uniju i e, budimo djelotvorni, pokažimo da možemo sklapati dobre trgovinske sporazume za okoliš, da pružamo mogućnost da svi budu dobitnici, a ne samo da dajemo priliku onima najjačima da to iskoriste. Ako e, ne ostvarimo ovaj sporazum, onda s kime možemo imati sporazum? Iznenadilo me e, što tvrdite da je to sporazum s đavlom, da je to potkopavanje demokracije. Govorimo o Kanadi, jednoj od najdemokratskih zemalja svijeta sa niskom korupcijom, sa snažnim javnim sektorom, sa naprednom vladom koja dijeli tolike naše vrijednosti. To nije sporazum s žavlom, to nije podrivanje demokracije. Mi tu sklapamo trgovinski sporazum koji sadrži sve što vi tražite godinama i civilno društvo. Po prvi puta imamo odredbe o klimi, o održivom razvoju, o okolišu, o e, radničkim pravima, o pravima životinja sve što ste tražili je po prvi puta u ovom sporazumu i neovisni znanstvenici bili za ili protiv sporazuma tvrde da je to najnapredniji sporazum u povijesti i da može poslužiti kao primjer. Da, gospodine Campbell, zašto ne i za Ujedinjenu kraljevinu? Iako se nadam da će se o tome kraće pregovarati, no eh, na to ćemo se raspravo vratiti kasnije. E, i Kanada ima 40 milijuna stanovnika. Kako oni mogu predstavljati prijetnju i podrivati demokraciju? 28 zemalja članica, 500 milijuna ljudi. Mislim da su tu omjeri jasni. Ništa u CETI ne predstavlja prijetnju demokraciji, a vi ćete sudjelovati u svim izmjenama do kojih će možda doći i zajednički odbor je otvoren za raspravu. I ako dođe do izmjena i dopuna sporazuma, kao što sam rekla, parlament će u tome sudjelovati. Imamo i daljna pitanja koja su šireg daha. Dakle, kako možemo promaknuti taj sporazum među građanima. Trebamo uspostaviti dijalog sa nacionalnim parlamentima, sa vladama, kako bismo to učinili što ranije i kako bismo ukazali na drugačiji način sklapanja sporazuma nego onaj koji nudi Trump. Također, kada započnemo pregovore o trgovinskom sporazumu, znate da trebamo imati mandat za to od zemalja članica. I u trenutku kada započnemo pregovore, zemlje članice moraju se angažirati i trebaju također prenositi zahtjeve građana komisiji i također tražiti ono što je dobro za njihovu zemlju ili ukazivati na osjetljiva područja. Da, živimo u svijetu koji se brzo mijenja i tu ima gubitnika i ljudi koji smatraju da se promjene odvijaju prebrzo i te promjene i gubitak radnih mjesta su vrlo malo povezane sa trgovinskim sporazumima. Do toga dovodi industrializacija, robotizacija i tehnološki napredak, ali zemlje članice mogu poboljšati svoje sposobnosti nošenja s time tako što će imati dobre sustave socijalne skrbi i u partnerstvu sa poslovnim svijetom e, trebaju osigurati također prijelaznost e, kadrova sa jednog posla na drugi, kada to postane nužno. To se uvijek događalo u povijesti i to je dio globalizacije. I dobri trgovinski sporazumi su način za oblikovanje globalizacije, za nametanje propisa koji su dobri, kvalitetni i predvidljivi. Dakle, to je ono što trebamo učiniti. Nije bilo toliko pitanja, nego više komentara, rekla bih. I doista cijenim se ove naše rasprave. E, sigurno sam e, da se one neće okončati ako budete dobro, e, pozitivno glasovali sutra, a također i na plenarnoj. Pojavit će se i druga pitanja u vezi s time koja će biti nešto konkretnije i detaljnija i o tome ćemo onda imati detaljnije i rasprave. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Potpuno sam uvjeren da ćemo ostati u kontaktu i da ćemo imati daljne rasprave o eventualnim e, izmjenama CETA ali i drugih trgovinskih sporazuma. Hvala i želim vam sve najbolje.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 ocjena vanjskih aspekata učinkovitosti upravljanja carinskih službi kao instrumenta za olakšavanje trgovine. Dakle, u srijedu o tome imamo radionicu i molim vas da prisustujete u što većem broju. Oni koji napuštaju salu zamoljeni su da to učine u tišini. Dakle, ponavljam, imat ćemo o tom radionicu. o vojnom ostroju carinskih uprava kao sredstva za olakšavanje trgovine. Radionica će se održati u srijedu i nadam se da će kolege sudjelovati u što većem broju. Dakle, ponavljam poziv klubovima. Dakle, kada organiziramo saslušanja i radionice, onda molimo i određeni broj zastupnika da e, na tome sudjeluje. A sada imamo razmatranje izvješća o ovoj točki dnevnog reda. Gospođa Begin, izvjestiteljica, ima riječ. Hvala. Krajnja svrha Unije je e, ravnomjerno raspoređivanje jedinstva i bogatstva i ako je istina, kao što često ovdje kažemo, da se rast ostvaruje također i zahvaljujući trgovini, onda i koristi trgovine treba jednako raspodijeliti u Europi. No, nažalost, to nije ono što, što se događa. Sadašnja fragmentacija carinskog upravljanja u Europi dovodi do e, narušavanja trgovinskih tokova unutar Europske unije, odnosno drugim riječima u europske luke su u međusobnoj konkurenciji kako bi privukle promet robom, ne u smislu samo učinkovitosti, što je svakako moguće na e, temelju pojedinih rezultata, no iskoristavajući također i e, razlike u zakonodavstvu u različitim zemljama kako bi primijenile manje stroge nadzore i e, iskoristile rupe u zakonu. Ja sam e, i sama tome posvjedočila, razgovarala sam sa brojnim špediterima i carinicima koji su mi pokazali nepotpunu dokumentaciju ili dokaze o neprovedenom carinskom nadzoru. I to se nepovoljno odražava na trgovinu na domaćem tržištu i također također na zemlje koje strogo provode nadzor, zato jer će roba biti upućena u zemlje gdje je nadzor slabiji. Naravno, to nije pojava koja može, koju može sama Europa razriješiti, nego dolazi do pravih pravca, tih nepravilnosti koje se počinjuju i toleriraju kako bi se privuklo trgovinske tokove, ali Europska unija treba i mora učiniti nešto. Ako je carinska politika doista zajednička politika, onda komisija ne može stajati prekriženih ruku. Brojne luke u Europi trbe posljedice toga, operateri znaju za to, ali ako govorimo sa lokalnim europskim političarima, oni će uvijek reći da nam trebaju velike infrastrukture, bolja povezanost i veći rashodi. No sada je prioritet e, iskoristiti naše kapacitete do najveće moguće mjere. Dakle, mislim da se carinski sustav ne koristi dovoljno. Dakle, u svojoj rezoluciji pozivamo komisiju na užu suradnju sa zemljama članicama, na bolje iskorištavanje mogućnosti koje nudi informatička tehnologija u suzbijanju krivotvorenja robe i također na provođenje detaljnog razmatranja nacionalnih sustava kako bi se izbjegao, izbjeglo iskrivljavanje trgovinskih tokova i konkurencija između europskih luka. Europska carinska politika mora ići na koristi MSP-ovima i olakšati njihovu internacionalizaciju i treba pojednostavniti carinsku birokraciju. S druge strane, treba omogućiti i legitimnu trgovinu na internetu. Također komisija zajedno sa državama članicama treba olakšati sporazum o olakšavanju trgovine, naročito u inozemstvu, kako bi pomogla našim izvoznicima koji e, traže zaštitu intelektualnog prava i kako bi suzbila problemi krivotvorenja koji ugrožava naše građane i oduzima radna mjesta našim gospodarstvima. Ja sam posjetila neke od glavnih luka u Europi i u Italiji i primijetila sam da postoje ogromni neiskorišteni kapaciteti u našoj Uniji i veliki prostor za daljnje usklađenje. No sadašnja situacija odgovara nekome i zbog toga i kao i u gospodarstvu u ovom području trebamo uvidjeti da Europska unija nije mjesto gdje jače pišu pravila i poštuju ih kad im odgovara, nego mjesto gdje suradnja može donijeti ogromne koristi svima nama. Hvala dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Van Pensen. Hvala. I želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom predlogu rezolucije. To je izvrsna podloga na kojoj možemo dalje poraditi. Ovo izvješće se treba usredotočiti na mogućnosti pojednostavljenja zakonodavstva i na mogućnosti boljeg korištenja zakonodavstva i to vrijedi i za nacionalne vlasti i za mala i srednja poduzeća. I u ovom odboru stalno govorimo o malim i srednjim poduzećima i kažemo da su oni nositelji europskog gospodarstva, ali mislim da je Carinska unija pokazala da postoji ogromno administrativno opterećenje, naročito kada je riječ o e-trgovini, što guši rast i stvaranje radnih mjesta. Još jedan problem jest činjenica da ona mjesta gdje treba smanjiti nadzor e, moraju uživati prioritet. Trebamo također imati djelotvorne propise koje je i lako shvatiti, jer inače oni koji izbjegavaju propise će koristiti uvijek rupu u zakonu i mjesta gdje su nadzori najgori i zbog toga trebamo imati razumljivo zakonodavstvo i propise na kojima možemo i raditi. E, treba također uzeti u obzir i osuvremenjivanje Carinske unije. Dakle, 2016. godine nismo ostvarili toliko pojednostavljenja koliko smo htjeli. Osim toga, treba e, uzeti u obzir i pitanje informacijskog sustava. Do 31.12.2020. godine zemlje članice treba će raditi na uspostavi zajedničkog informacijskog sustava. I e, tom dijelu e, izvješća treba snažnija formulacija zato jer treba još mnogo toga učiniti. Postoje brojni zahtjevi za obradom podataka, administrativni troškovi su vrlo visoki, a carinskim upravama se postavljaju i različiti zahtjevi u vezi s time kako izvještavati o različitim podacima. Osuvremenjivanje carinskih uprava zahtijevat će također i e, modernizaciju sustava obrade podataka. Trebamo također s time uskladiti i odredbe kako bi se sve odvilo na prikladan način. Dakle, zbog toga nam treba i bolja usklađenost sa drugim e, e, tijelima za nadzor granica, primjerice sa policijom. Dakle, i ta tijela će trebati bolje surađivati u razmjeni podataka i ona će također trebati surađivati i na smanjenju administrativnog opterećenja. To je ono sve što nam predstoji. Dakle, jedan zajednički informacijski sustav je ono na što se trebamo najviše usredotočiti. Izvjestiteljica, nadalje, mnogo govori i o mogućnosti koje carinske uprave imaju za tumačenje propisa do 2020. godine. Trebamo izbjeći previše nagađanja ili špekulacija u vezi sa tim propisima i treba nastojati izbjeći pretjerano opterećenje u određenim lukama koje nastaje kao posljedica zbog različitog tumačenja carinskih propisa. Također tu imamo i odredbe koje se tiču intelektualnog vlasništva. Zapljena e, krivotvorene robe povećala se za 15% u odnosu e, na 2014. i 2015. godinu. Trebamo razmisliti o novim e, propisima kojima ćemo zaštititi intelektualno vlasništvo i trebamo se usredotočiti na provedbu usvojenog zakonodavstva umjesto da sada već osmišljavamo nove propise. Hvala. Gospođa Rodriguez. Hvala, gospodine predsjedniče. I ja želim čestitati izvjestiteljici koja je obavila izvanredan posao koji služi kao izvrsna podloga zahvaljujući kojoj ćemo se moći početi baviti ovim pitanjima. Slažem se s izvjestiteljicom u tvrdnji da je brza primjena Carinskog kodeksa Europske unije prioritetna. To je kodeks koji će nam omogućiti ubrzanje postupaka i e, ujednačiti primjenu propisa i omogućit će također bolju koordinaciju između carinskih uprava. Ključna je uloga pri tome i Europske komisije, a naročito u olakšavanju ovakve suradnje. Europska komisija igra važnu ulogu i u prikupljanju najboljih praksi i u boljoj razmjeni informacija. No, htjela bih da se na nešto e, stavi veći naglasak i u tom smislu uložit ću amandmane. Odnosno, riječ je o potrebi da carinske uprave usklade svoje postupke nadzora. Svi smo upoznati sa situacijom, a isto priznaje i revizorski sud u svojem godišnjem izvješću. Naime, prema sudu E, različiti e, propisi primjenjuju se na temelju različitih e, kriterija u trenutku carinske inspekcije i nadzora i to dovodi do situacija koje se opravdavaju jednostavno labavom primjenom propisa i to ima i fiskalne i financijske posljedice, dovodi i do dnevnog povećanja trgovinskog prometa kako bi se nadoknadila duža putovanja, draže se i one inspekcije koje su malo velikodušnije ili su spremne progledati kroz prste. Dakle, ako Carinsku uniju ne popratimo pravim usklađivanjem propisa i postupkom odgovarajućim postupcima nadzora, ona će propasti. Kako bismo uskladili postupak inspekcije i nadzora, trebali bismo ustrojiti odbor na europskoj razini koji će zadati carinskim upravama zajednička usmjerenja koja će se ticati nadzora i inspekcije. Važno je još nešto što je spomenuto u izvješću, a to je borba protiv ilegalne trgovine. No tu bismo trebali biti više ambiciozni ne spominjati samo na e, trgovinu krivotvorenom robom. Treba priznati potrebu i da se suzbije e, pranje prljog novca, financiranje terorizma i također E, trgovanje krivotvorenim e, lijekovima koji ugrožavaju zdravlje potrošača. Dakle, sa svim ovim mjerama moći ćemo zadovoljiti zahtjeve građana koji traže sigurnu trgovinu. No, zato trebamo djelovati na e, dva polja, dakle na domaćem polju kako bismo poboljšali razmjenu informacija ne samo između carinskih uprava nego između svih tijela koja sudjeluju u tom postupku i nadalje kao drugo treba Osjećivati europske potrošače u vezi sa štetom koja nastaje uslijed trgovine ilegalnim proizvodima i o svim posljedicama koje to može imati pozdravlje. Trebamo također djelovati i na vanjskom planu, odnosno ojačati suradnju sa trećim zemljama. Trebamo nadalje razraditi strategije za zaštitu i poštivanje prava intelektualnog vlasništva. Na kraju, trebamo nastojati uspostaviti jedno europsko tijelo za olakšavanje trgovine sukladno članku 23. sporazuma o olakšavanju trgovine. Trebamo razraditi konkretne pokazatelje kojima ćemo ocjenjivati rad carinskih uprava i sve to treba preuzeti u izvješću kako bi se stalo na kraj ovakvoj situaciji koja na našem području traje već godinama. Hvala gospođa Marija Lisanes. Gospodin Hopland, evo, isprike. Hvala, mi pozdravljamo nacrt izvješća izvjestiteljice. To je izvrsna podloga za danje rasprave o ovoj temi, a naročito pozdravljamo zahtjev izvjestiteljice da komisija surađuje sa zemljama članicama na provedbi zajedničkog carinskog zakonika i da se stane na kraj različitim praksama koje su u sukobu sa postojećim propisima. Također pozdravljamo zahtjev da vlade surađuju sa privatnim sektorom na olakšavanju carinskog postupka, a, također na osiguranju zajedničkih carinskih postupaka na granicama. Također e, pozdravljamo poziv na pojednostavljenje, na rješavanje postojećih rupa u carinskom nadzoru, e, potporu carinskim vlastima i također brigu za mala i srednja poduzeća kako bi ona dobila posebnu pažnju, e, pažnju i ne bi bila previše opterećenja carinskim zahtjevima. I također poziv trgovinskim partnerima da samo na kraj priljevu ilegalne robe u Europsku uniju. No imamo dva mandmana koja smo razmotrili, a to je usklađenje sankcija i također režima za kršenje propisa u svim zemljama e, članicama. O tome smo razgovarali u više navrata. I e, zatražili smo u više navrata da komisija podastre odgovarajuće dokaze o biranju mjesta gdje se kupuje i o, o kriminalnih elemenata o tome, ali o tome nismo dobili nikakve dokaze, tako da je važno da i zemlje članice i dalje e, dorađuju svoje kazne zakone kako smatraju potrebnim, e, zadržavajući pri tome fleksibilnost. I EKR je dalje skeptičan u vezi da, e, sa u sustav e, oznake zemljopisnog porijekla uvedu i nepoljoprivredni proizvodi, jer su oni po svojoj prirodi različiti od e, poljoprivrednih proizvoda gdje se to može dobro primijeniti i postoji briga u vezi s time da bi se uspostavila takvog sustava zapravo omela provedbu sveobuhvatnih slobodno-trgovinskih sporazuma. Dakle, to treba bolje razmotriti prije nego što se poduzmu daljni koraci. A sada <clears throat> kolegica, izvolite, kolegica Desarnes. Hvala i ja zahvaljujem izvjestiteljici. U potpunosti se slažem s onime što je rečeno. Uostalom to smo već ponovili i prilikom prve rasprave o Carinskoj uniji. Tako da se ja pronalazim u duhu onoga što, za što se ona zalaže. Jedna Carinska unija koja bi bila efikasna mogla bi biti važan instrument u zaštiti europskih interesa i zato želim da imamo carinsku uniju koja dobro funkcionira, a da kako za to nam je potrebna harmonizacija propisa, ako svatko bude radio kako želi to neće tako funkcionirati, imat ćemo praznine i e, treba nam jedan stvarni instrument za e, zaštitu interesa i za borbu protiv e, dakle krivotvorina. E, svi znamo da postoje distorzije unutar Europske unije, e, pokrenute su i određene ankete u europskim lukama, postoje velike razlike, to je ustanovljeno. Također je e, potrebna veća suradnja među carinskim službama svih država članica. Znamo da razina suradnje trenutno nije dostatna, potrebne su bolje inspekcije i pravila se trebaju provoditi na isti način, tako da niti tu ne smije biti prevelikih razlika. želim možda izniti još jednu dopunu, iako su kolege već to spomenule. Europska unija treba raditi na eh, većoj, dakle treba više raditi na borbi protiv eh, krivotvorina. Mislim da je zaštita prava intelektualnog vlasništva jedan od, jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije. Nažalost, što se toga tiče, pokazatelji nisu baš pozitivni. I na kraju želim još spomenuti da se trebamo pozabaviti pitanjem Carinske unije, a i da trebamo porazgovarati sa zemljama koje nisu u Europskoj uniji. Dakle, trebamo jednu proširenu Carinsku uniju u kojoj bi bila uključena Turska. Kada budemo imali raspravu o toj temi, razgovarat ćemo o eventualnom proširenju Carinske unije na Tursku. Da kako to je jedna druga tema, ali sam htjela e, ipak podsjetiti i na to ovom prilikom. Hvala, gospođa meni više nije tu, pa onda može govoriti Helmut Scholz u ime kluba zastupnika GUE. Ja ću vrlo kratko. Želim prije svega zahvaliti izvjestiteljici na njezinom doprinosu i dodao bih još jednu napomenu, a to je da treba vidjeti na koji način se može intenzivirati pozitivan učinak carinske unije u odnosu na treće zemlje. A to znači da trebamo razmotriti i vlastiti doprinos, kao što se spominje u posljednjem dijelu prvog poglavlja ovog radnog dokumenta, da bi se osnažila sposobnost za kontrolu. Ako govorimo o Maršalovom planu za Afriku, onda u tom kontekstu treba vidjeti što bi to značilo za slobodno kretanje roba i usluga, a tu su dakako i e, zemljopis, dakle oznake zemljopisnog podrijetla i pravo intelektualnog vlasništva. Dakle, to su aspekti koji su važni u smislu trgovine e, robom. I nadam se da će izvjestiteljica doći do dobrog rezultata. Hvala. Gospodin Buhner ima zelenih. Hvala i ja želim srećno zahvaliti izvjestiteljici na ovom nacrtu, što mislim da je doista dobra ishodišna točka. Ja sam prije svega setan zbog toga što se ovdje ne stavlja naglasak na ideju da još više prenesemo na razinu Europske unije e, nadležnost i mislim da je u tom smislu ovo izvješće jako ravnoteženo. Ali smatram da je dovoljno a kada bi iznijeli smjernice vezane uz to kako da osmislimo e, procedure i službene postupke carinskih tijela. Mislim da ne bismo trebali imati vlastito kontrolno tijelo, vlastitu instancu za kontrolu. To mislim da ne moramo uspostaviti. Mislim da bi to mogli napraviti i bez toga. Isto tako po mom mišljenju nije nam potrebna direktiva o sankcijama i tu bi bilo dovoljno kada bi to samo zapisali u jedan dokument. Posebno sam kritičan kada se radi o porezima i o harmonizaciji poreza. I to zbog toga što e, kod država članica nije važna samo situacija u njihovim lukama, već se tu radi o čitavom paketu mjera kojeg treba uzeti u obzir i tu mislim da moramo biti jako oprezni. E, jako pozdravljam činjenicu da u ovom izvješću se govori i o nekim okolišnim aspektima. Mi bismo htjeli to još i više ojačati, zato što je već dva puta ovdje spomenuto da ako damo nekim lukama prednosti, e, a da te luke istodobno loše provode kontrole, onda ćemo povećati promet, ali i nejednakost među državama članicama. I mislim da bismo iz okoliškog kuta gledišta trebali e, na ovo pripaziti. A osim toga mogu reći da se veselim suradnji. Hvala lijepa, zatim predajmo riječ komisiji. Ispričavam se, gospodin Ferron. Nema problema, predsjedniče. I usput ću iskoristiti ovu priliku da vam čestitam na reizboru. Samo nekoliko riječi. Ovo izvješće su zapravo želje Europske unije, ali mislim da Evropska unija može imati socijalnu uniju zajedno sa Carinskom unijom. Postoje već bilateralni sporazumi koje je unija sklopila, koji su zapravo efikasniji od od jednog e, centraliziranog sustava. Velik broj zemalja želi imati mogućnost fitosanitarnih i sanitarnih inspekcija, te e, rad carine mora biti u isključivoj nadležnosti država članica. To smo mogli vidjeti i posljednjih mjeseci u sklopu borbe protiv terorizma. Vidjeli smo koliko je zapravo neophodna e, uloga carinskih službi u, na razini država članica. Gospođa Otela. Hvala, ja ću vrlo kratko. Pa htjela bih samo reći da uistinu moramo raditi na pristupu informacijama u svjetskom lancu opskrbe. A carinska služba je jedan od važnih elemenata u tom lancu opskrbe. Koliko shvaćamo u SAD-u javnost ima veći pristup informacijama carinske službe za one koji žele više znati o podrijetlu robe koja se uvozi i mislim da bi to uistinu vrijedilo spomenuti u ovome izvješću, tako da vjerujem da ćemo mi e, predložiti amandman u tom smislu. Hvala. Sada riječ ima predstavnik komisije. Hvala predsjedniče, izvjestiteljice, uvaženi kolege, hvala svima na ovoj inicijativi koja ima za cilj ocijeniti e, vanjske aspekte učinkovitosti upravljanja carinskim službama. Naše carinske službe postoje već 50 godina i zapravo tvore temelje Europske unije i pokazale su sposobnost prilagodbe e, mijenjajućim okolnostima u Europskoj uniji. Međutim, to ne znači da nije bilo poteškoća, kao što stoji u nacrtu izvješća. Odgovarajuće funkcioniranje carinskih službi zahtjeva stalni oprez i napore kako bi se moglo rješavati nove izazove poput sigurnosnih izazova, ali tu isto tako i e-trgovina. Europska unija zajedno sa svojim institucijama i državama članicama mora iznaći odgovarajuće modalitete za rješavanje novih izazova. Što se tiče vanjskih aspekata, činjenica i da je Europska unija u sastavu VTO-a i Svjetske carinske organizacije zahtijevaju da imamo učinkovitu carinsku uniju. Kako ste istaknuli u ovom nacrtu rezolucije, to znači da Europska unija mora govoriti jedinstvenim glasom i mora biti vjerodostojan partner na multilateralnoj i bilateralnoj razini. Što se tiče globalnih aspekata, komisija je u prosincu izradila komunikaciju o upravljanju Carinskom unijom. Nekoliko aspekata u ovoj komunikaciji dotiče se upravo i e, točaka iz ove rezolucije. Potreba za partnerstvom među svim dionicima jedan je od preduvjeta da bi se osigurala ispravna provedba zajedničkih propisa i kako bi se osnažila suradnja između carinskih službi i ostalih graničnih e, službi. Strategija za razvoj Carinske unije temeljit će se na izvješću parlamentu i vijeću svake dvije godine. Naglasili ste i potrebu za uniformnom primjenom carinskih propisa diljem Europske unije mi imamo određen paket zajedničkih pravila i radimo na izradi transeuropskih informatičkih sustava. To može biti jedan vrlo snažan instrument koji bi potaknuo uniformnu primjenu propisa, dakle kada imate zajednički informatički sustav, to može poslužiti kao poticaj za uniformnu primjenu propisa. No, osim toga mi radimo i na čitavom nizu smjernica e, koji bi e, trebali e, pomoći u uniformnoj primjeni zajedničkih pravila. U to su uključeni i dionici, oni sudjeluju u radu radnih skupina zajedno s komisijom i državama članicama. I na kraju, komisija je također zajedno sa državama članicama izradila jedan program praćenja uniformne i ispravne primjene zakonodavstva. Što se tiče informatičkih sustava, neću ulaziti u detalje, Htio bih samo spomenuti, e, kao što stoji u ostalom i u izvješću, a spomenuli su i kolege, da informatički sustav potreban za punu provedbu procedura i pravila, te kontroli predviđenih carinskim zakonikom, e, podrazumijeva da mora postojati određena tranzicija Dakle, mi zajedno sa državama članicama radimo na ostvarenju toga cilja, onako kako je planirano. No, već se sada radi na razvoju takvog informatičkog sustava. Zatim, neki su spomenuli činjenicu da gospodarski subjekti pokušavaju iskoristiti činjenicu da je u nekim dijelovima Europske unije kontrola manje učinkovita i da iskorištavaju tu činjenicu. Vi ste sigurno svjesni toga da je komisija zajedno sa državama članicama izradila strategiju i akcijski plan. Oni su usvojeni 2014. godine vezano uz upravljanje carinama. Isto tako smo u srpnju prošle godine objavili izvješće o napretku vezano uz tu strategiju. Dakle, potrebne su neke mjere kako bi se spriječilo da e, određeni gospodarski subjekti pokušaju zaobići pravila na ovaj način. E, svi elektronički instrumenti, e, dakle, trebaju se iskoristiti, dakle, svi informatički instrumenti na raspolaganju carinskim službama trebaju se iskoristiti kako bi se osigurala učinkovita kontrola na granicama. Isto tako e, smo spomenuli sankcije i povredu prava. Kao što znate u parlamentu i u vijeću su u postupku e, dva prijedloga. Jedan je vezan uz povredu prava, drugi se tiče zaštite financijskih interesa Europske unije i isto tako povrede prava u području carina. Mi e, zahvaljujemo parlamentu na potpori, očekujemo sada nastavak postupka u vijeću. Ponavljam da je komisija odlučna nastaviti suradnju s parlamentom. Mi ćemo raditi na ovim pitanjima koje ste spomenuli i podnijet ćemo vam izvješće vezano uz daljnji rad na području Carinske unije. Hvala. Sada riječ ima izvjestiteljica. Hvala, nemam mnogo što dodati. Zahvaljujem svim kolegama na njihovim doprinosima. Vidim eh, da se krećemo pravim putem i da su svi spremni pružiti podršku i suradnju i da imamo iste ciljeve. Nastavit ćemo dakle u tom duhu. Hvala. Hvala. Rok za predlaganje amandmana je drugi veljače u 12 sati. I time smo zaključili točku 10. I sada odmah prelazimo na 11. točku vezano uz odnose s Kubom. I odmah dajem riječ izvjestitelju gospodinu Bögel. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Kao prvo čestitke na ponovnom izboru i sve najbolje. Dopustite mi dvije, tri prethodne primjedbe vezano uz ovaj sporazum s Kubom. Danas sam nažalost malo zakasnio. Naime, danas ujutro u mojoj izbornoj jedinici sam e, vidio toliko mnogo plakata e, vezano uz, mene, koliko nikad prije u nijednoj izbornoj kampanji. Nisam nikad prije dobio tako jeftinu izbornu kampanju na neki način. I kod trgovinskih sporazuma možemo razgovarati o tome imamo li prava mjerila u pojedinim poglavljima, stavljamo li dobar naglasak i jesmo li sve uzeli u obzir. I tu se naravno razlikujemo i po pitanju mišljenja političkih obitelji tu i tamo. Ali da na velikim jumbo plakatima stojim ja kao zagovaratelj ovog sporazuma pred nama kao da s time ugrožavam demokraciju. Tako to izgleda, tako to iznose e, neke koje predvode kampanje. Tu mislim da su ta mjerila u potpunosti kriva. Ti populisti bi se trebali malo bolje pogledati gdje se nalazi demokracija, čovječnost, e, ljudska prava, gdje su ta pitanja doista velik problem izazov. To je samo jedna predprimjedba vezana uz iskustvo koje sam danas imao i neovisno o činjenici da je slika doduše nekoliko godina prije. U skupini za praćenje, a ja sam u tom skupinom za Središnju Ameriku, smo bili zaduženi za Kubu i e, vodili smo razgovor sa e, kubanskom veleposlanicom u jednom trenutku, imali smo vrlo napetu razmjenu mišljenja s njom, ali mislim da je to i jasno pokazalo e, koliko će biti dalek taj put što se tiče približavanja naših dviju strana. I unaprijed želim još reći nešto što ću kasnije ponovno spomenuti, da sam imao priliku prije nekoliko tjedana E, razgovarati sa gospodinom Ferenacom, sa dobitnikom Saharove nagrade i to u pratnji e, organizacija za e, civilno društvo. On je vodio ovdje raspravu u Briselu i bio u pratnji njegove majke koja je već u dosta uznapredovaloj dobi i mi znamo koliko je on bio izložen opasnostima u Kubi zbog svojih uvjerenja i to ne bismo trebali e, staviti samo tako na stranu. Isto tako trenutno ne znamo točno e, kakve će učinke predsjednik Trump imati kada se radi o odnosim, odnosu Srednjih američkih država i Kube. E, samo vezano uz to što s jedne strane embargo SAD-a nije u potpunosti uklonjen, ali da primjerice ćemo ovaj mjesec, da smo vidjeli da će gospodin Obama odmah ukloniti ono načelo vezano uz izbjeglice sa Kube. A istodobno ovaj mjesec smo prvi put vidjeli da sa Kube dolaze izvozi proizvoda u SAD. Došlo je dakle do takvih razvoja, a s tim je povezana jedna druga tema koja zaokuplja poduzeća u Europi, a to su e, posljedice e, koje su morali u prošlosti posebice izdržati europske banke kada se je neki projekt na Kubi financirao od strane eh, europskih institucija. I ja tu imam čitav popis banaka koje su onda kasnije dobili financijske sankcije od strane SAD-a, upravo radi toga. Mislim, to je vrlo napeta rasprava. Sporazum o političkom dijalogu i suradnji je potpisan, to znamo, to je učinila visoka predstavnica, a isto tako i ministri vanjskih poslova, te gospodin Bruno Rodriguez Parilja, on je kubanski ministar vanjskih poslova. I vidi se da e, se tu naglasak stavlja pri tom sporazumu na politički dijalog, ali želim reći da bi i ovi drugi druga polja isto tako trebala biti važna. To je vezano uz pitanje kako ćemo mi u ovom domu postupiti s tim sporazumom, kakav ćemo stav zauzeti e, kao odbor o tome. Ovo je sada miješani sporazum po svojoj definiciji, što znači, da imamo e, intenziviranu, političku suradnju, bolji politički dijalog i da se razvijaju razne aktivnosti na multilateralnoj razini. To se sve predviđa u tom sporazumu, a to se odnosi i na e, trgovinske odnose. Pa i što se tiče proračunskih e, stavaka vezano s to što Europska komisija misli napraviti sa određenim proračunskim linijama za ovaj sporazum. Kada sad je o tome da se ovaj sporazum e, učini naprednijim. Isto tako moram reći da bih rado vidio da Europska služba za vanjsko djelovanje malo potakne gospođu Malsom, našu povjerenicu, jer pitanje, e, primjerice kako je se ona bavila sa sporazumom s Koreom, zatim sa multilateralnim partnerstvom sa Kolumbijom ili Peruom ili sa e, sporazumom o pridruživanju sa područjem Latinske Amerike. Kako da se ona obavještavala o tome Mm, mi smo zapravo htjeli da nas obavještava tako i u ovom sporazumu i to bi trebao biti zaključak za budućnost, da dakle u buduće e, tu poboljšamo situaciju i tu trebamo biti jasni i očekujemo i pojašnjenja e, SVD-a u tom smislu. Druga stvar, a to su napravili koordinatori u ovom odboru, oni su odlučili da ćemo izraditi e, mišljenje na izvješće nadležnog odbora. Sada se nazivam na samom početku ovog procesa, zato što ja osobno još uvijek ne znam za rokove, ne znam kako će odbor za vanjske poslove voditi ovo izvješće, ali želim ukazati samo na tri aspekta za koja smatram da su za nas važna kada se budemo bavili ovom temom. Jedno je pitanje ljudskih prava. Ja to spominjem zbog toga što smije s jedne strane jasno, naravno da je to vrlo teška i osjetljiva tema, ali kada zatim čujemo od nekih, od nekih organizacija za ljudska prava, primjerice, ili i od gospodina Farinjasa, dobitnika Saharove nagrade, da, dakle, recimo, on nije imao priliku, to jest da su mu odbili voditi razgovore sa predstavnicima Europske unije, onda svakako tražim da mi se to objasni. Što se tu krije iza toga? i kako se to u budućnosti misli riješiti. Jer ćemo inače morati malo promisliti o proračunu SVD-a, možda će im to malo pomoći. Kao drugo, moramo tu uspostaviti ravnotežu. Dakle, s jedne strane imamo te male impulse koji postoje, koje moramo iskoristiti, ali s druge strane moramo slijediti i jednu liniju e, s kojom ćemo biti vjerni sami sebi, zato što primjerice je Europski parlament dosta suzdržan kada se radi o e, partnerstvu sa jednom drugom državom, jer imamo još jednu državu u Latinske Amerike gdje je pitanje ljudskih prava vrlo kontroverzno. Dakle, svakako se trebamo baviti tom temom, a isto tako i što se tiče pitanja radničkih prava, e, pitanje konvencija ILO-a i Svjetske trgovinske organizacije, sve to moramo naravno razumno, pravedno e, i prikladno riješiti. Neću sada ući u dalje detalje odmah na početku, e, već želim zahvaliti na tome što je naša služba za um, određenih tema Europskog parlamenta doista detaljno ovome radila. Imamo tu popis uh, mjera koje će se od 2014. do 2020. godine vezano uz uh, onih 50 uh, milijuna za Kubu, za održivu poljoprivredu, zatim za okoliš, za ekonomsku i socijalnu modernizaciju, isto tako ukupno 50 milijuna eura. To su dakle ti proračunski, e, te proračunske stavke. Imamo i izjavu gospođe Mogherini iz Ožuka gdje ona kaže da će kubanski dionici, uključujući i udruge civilnog društva, morati imati pristup tim programama. i ona kaže da je tome naravno tako. Primjerice kada govorimo o poljoprivredi. Mali poljoprivrednici, mali nezavisni poljoprivrednici obrađuju 21% svog tla, a 54% e, e, svih proizvoda proizvode. I stoga me zanima kako će gospođa Mogadini pobrinuti da se ta sredstva, financijska sredstva u budućnosti provedu uz e, to da će se ta sredstva podijeliti između svih dionika, dakle udruga civilnog društva i drugih, ili tko će zapravo imati najveću korist od tih programa kako bi mogli vidjeti tko, kako je to bilo u prošlosti i da vidimo što će biti u budućnosti i da to možemo pažljivo promotriti. Želim zahvaliti svim kolegama na pažnji i u nekoliko idućih dana e, ću napraviti prvi nacrt e, mišljenja nakon ove prve razmjene greša s kolegama. Hvala lijepa. Kao prvo riječ gospođa Rodriguez. <clears throat> Gracias, presidente. Lo primero, señalar que hablo en nombre... Hvala predsjedniče. E, htjela bih reći da govorim u ime kolege Jutereša, izvjestitelja u Sijeni. On nam se nije mogao pridružiti. Zamolio me da nešto kažem u njegovo ime i u ime čitavog našeg kluba SID. Kao prvo želim istaknuti da je za nas ovaj sporazum od povijesnog značaja. To je jedan povijesni sporazum zato što otvara vrata boljem razumijevanju između Europske unije i Kube i njime se zapravo otvara jedno novo razdoblje. Do sada je prevladavao stav koji je bio neučinkovit Europska unija nije uspjevala postići svoje ciljeve, a to je bio odraz i političkih i ekonomskih okolnosti e, koje više spade u domenu hladnog rata nego 21. stoljeća. A danas više nego ikada nam treba sporazum ovoga tipa, sporazum koji je uravnotežen, koji se temelji na uzajamnom povjerenju i poštivanju, i na uvjerenju da Europska unija treba pomoći i popratiti e, čitav e, proces modernizacije kubanskog društva, dakle koji i Kuba i Europska unija smatraju neophodnim. Kažem da je to više nego ikada potrebno i sljedećeg razloga, kao što smo mogli čuti od izvjestitelja, mi ne znamo e, što će Trump poduzeti. On je dao određene najave u svojoj kampanji. Međutim, tu postoji određena neizvjesnost i više nego ikada trebali bismo brzo reagirati, trebamo podržati parlament da pomognemo kubanskom narodu, a u geostrateškom geopolitičkom i strateškom smislu, Europska unija mora biti prisutna, mora isto tako djelovati složno i pokazati da postoji razlika e, između svijeta kakav mi želimo i e, alternativne koju nudi Donald Trump. Mislim da je to za nas i određena prilika jer mi možemo pomoći kubancima u toj e, gospodarskoj tranziciji, što bi onda moglo poslužiti kao e, osnova za buduće trgovinske odnose. Sada je riječ o političkom dijalogu koji je u interesu kubanskog društva i kubanaca. Izvolite, hvala. Ja ću vrlo kratko. Nemamo još sveobuhvatan tekst niti u ovom odboru, niti u odboru za vanjske poslove. Ovdje je već spomenuto, a i svima je dobro poznato da se mogu očekivati određene promjene na Kubi, da kako nakon e, što je preminuo Fidel Castro, a također su moguće i značajne promjene u stalištu SAD-a nakon što je Obamina administracija donijela odluku o obnavljanju diplomatskih odnosa i ukidanju embarga. Taj embargo je nametnut još 60. godina prošlog stoljeća. E, da kako slažem se sa nekim od prethodnih govornika da sada nije sasvim jasno hoće li nova američka administracija nastaviti s istom politikom i u tom smislu postoji prilika za Europsku uniju da se aktivno uključi, da se angažira. Što se tiče stališta kluba EKR, er, mi smo od početka za jednako i pravično postupanje prema svim našim partnerima. Mi nismo nikada bili zagovornici politike postavljanja uvjeta. Mi se zalažemo za konstruktivnu suradnju i to je zapravo pristup koji smo promicali i u trgovinskim pregovorima s Vijetnamom. Vjetnam je zemlja koja je daleko od idealne što se tiče stanja ljudskih prava, no mi smo se i u odnosima sa zemljama kao što su Peru i Kolumbija kod sklapanja trgovinskih sporazuma zalagali za takva načelo. I mi smo od početka dosljedni u tome. Smatramo da je taj pristup primjeren i za odnose s Kubom. Bilo bi nam drago kada tu ne bi bili uključeni samo službeni odnosi, diplomatski odnosi sa Europskom unijom, nego i e, pitanje aktivista boraca za ljudska prava. Ali ovo može biti dobro polazište i mi ćemo biti za to i e, radujemo se radu na tom novom pristupu. Ja moram govoriti u ime Eleonore Forence, naši izvjestiteljica su Sjeni koja danas ne može biti ovdje i ja se mogu složiti sa svim kolegama da su Europska unija i Kuba potpisali povijesni sporazum, to je činjenica ovaj sporazum u političkom dijalogu i suradnji kako bi se poboljšali odnosi između tih dviju strana. Mislim da je od početku dijaloga na visokoj razini e, koje je pokrenuto od 2008. godine sve se to polako razvijalo i Kuba je bila jedina latinsko-američka država koja nije imala ovakav sporazum s Europskom unijom. I zbog toga mi slično pozdravljamo potpisivanje vijeća ovog sporazuma i tu se onda ispravlja ona pogreška koju smo počinili zbog logike hladnog rata. E, ovaj sporazum e, bi mogao potaknuti pozitivan razvoj vezan uz trgovačke odnose i politički dijalog i nadamo se da će uživati veliku podršku Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. I u potpunosti smo svjesni svih izazova i e, obveza koje su pred nama. gospođa Magrini, visoka predstavnica, njoj želimo zahvaliti, jer su tako želimo zahvaliti kumanskoj vladi, zbog toga što je pokušala naći novo rješenje za bilateralna pitanja, a prije svega se nadamo u ovoj trenutnoj situaciji da e, izbor Trumpa kao predsjednika neće nikako utjecati na ostvarenje ovog sporazuma. Europska unija bi trebala biti jasna u tome da razvije vlastitu i neovisnu e, vanjsku politiku. I isto tako želim spomenuti ono što je rečeno o ljudskim pravima. Moramo vidjeti kako je stanje po ljudskim pravima, socijalnim pravima, građanskim pravima i tu imamo zapravo vrlo šareku sliku, pa i na Kubi imaju nekih pozitivnih i nekih negativnih strana. I mi smatramo da kubanski narod moraju zadržati ovo postignuće vezano uz e, socijalna prava koje su postigli i da se to treba održati i nakon ovog sporazuma s Europskom unijom. Hvala. Malo nam nedostaje vremena za zelene. Gospođa Hautala. Hvala vam. Ja smatram da je Europska unija sada u situaciji u kojoj treba modernizirati sporazum e, o odnosu s Kubom i zbog toga se moj klub zastupnika zalaže za ovaj sporazum u političkom dijalogu. To je naravno više u nadležnosti odbora za vanjske poslove. Mislim da je važno da Europski parlament e, izbliza poprati sve ono o čemu će se pregovarati, a parlament naravno može postaviti e, neke granice vezano uz zabrinutosti koje su kolege naznačili, a posebice i izvjestitelj Böge. No mislim da je vrlo važno da budemo dosljedni. I e, ljubazno vas podsjećam samo na to da kada je parlament već spravio o sličnim sporazumima sa Kolumbijom ili s nekim drugim latinsko-američkim državama u kojima je došlo do vrlo ozbiljnih kršenja ljudskih prava i prava na život i tako dalje, da parlament tu nije uvijek bio potpuno dosljedan. I stoga mislim da je ovo izvrsna prilika za nas da poduzmemo konstruktivan korak prema Kubi, ali da ih i dalje podsjećamo na to da postoje određene vrijednosti, da postoje određeni standardi s europske strane koje oni moraju ispuniti. Hvala gospodin Ferran. Želim samo jednostavno reći da Kuba ne zadovoljava niz političkih kriterija, a kao i u slučaju Turske, ne bi trebala pristupiti e, Carinskoj uniji, niti bi trebala pristupiti e, u ekonomskom smislu e, tržištu Europske unije. Hvala vam, gospodin Valesa, hvala. Ja želim reći samo jednu stranu stvar koju e, smo danas više puta ovdje čuli. Svakako ovo je povijesna prilika, no moramo biti vrlo pažljivi da E, to ne bude e, povijesni dokaz licemjera. Imamo određene vrijednosti koje cijenimo, koje pokušavamo zastupati diljem svijeta i moramo se pobrinuti da se e, poštuju ljudska prava na Kubi. Ako pogledamo što se dogodilo na Kubi od kad smo krenuli ovo novo poglavlje, mogli smo vidjeti da je došlo do povećanog broja kršenja ljudskih prava. I stoga mislim da je važno da pri svakoj prilici govorimo o tome da nećemo odvraćati pogled od toga. A isto tako na kraju krajeva moramo se sjetiti jedne stvari. Moramo se pitati hoće li naše djelovanje poboljšati život kubanskog naroda. Ako možemo odgovoriti sa da na to pitanje, onda će ti pregovori dovesti do nečeg pozitivnog, to će biti u redu, ali ne smijemo nikako zaboraviti na ovo pitanje ljudskih prava hvala i komisija. posebice se što se tiče informiranja i komunikacije s parlamentom. Bilo tko? Izvolite. Hvala, zovem Ben Nukno i ja radim za SVD. Htio bih samo izventi dvije primjedbe vezane uz ono što je rečeno u raspravi. Kao prvo, prema mojim shvaćanjima, sporazum o političkom dijalogu i suradnji, da nakon potpisivanja prenesen je Europskom parlamentu, e, dakle iz I stoga je 13. prosinca već trebao pristići Europski parlament. To je barem informacija koju mi imamo. I stoga sam malo začuđen zbog toga što čujem da vi još uvijek nemate dokumente. E, to je jedna stvar koju sam htio spomenuti. jako dobro shvaćam. Vi možete sada krenuti dalje sa radom, iako još nije se krenulo u prijelaznu primjenu, još postoji postupak koji prije toga treba dovršiti, dakle prije nego što se može prijelazno početi primjenjivati sporazum. Kao drugo, htio bih reagirati na to kako će kupanske udruge civilnog društva biti uključene e, u postupak pregovora. Tu želim samo potvrditi da kako Europska delegacija u Havani, e, tako i Europska služba za vanjsko djelovanje ovdje u Briselu, da su uvijek bili otvoreni za stupanje u kontakt sa udrugama civilnog društva s Čak u delegaciji postoji radna skupina za ljudska prava koja se redovito sastaje sa raz, e, organizacijama civilnog društva sa protivnicima e, kubanske vlade i stoga je došlo do kontakta i došlo je do prenešanja informacije o pregovorima. Naravno, ovaj kontekst je u toj državi teže nego u drugim državama kada se radi o ovakvim sporazumima što nam je zapravo onemogućilo da primijenimo istu vrstu mehanizma e, kakvog imamo u drugim pregovorima. No, unatoč tome, civilno društvo je dobito zaprimalo informacije od nas, kako u Havani, licu mjesta, tako i u Briselu. Da, hvala, ali informacija bi trebala biti u potpunosti jasna. Jasni ciljevi Europskog parlamenta za pregovore komisije i vijeće taj da se ne može ovaj sporazum e, prijelazno primjenjivati prije nego što ga parlament ne ratificira. I tu poruku možete ponijeti s vama. Mislim da nećemo sklopiti interinstitucionalni sporazum ovome ako ovaj postupak ne bude jasan u tom smislu. Hvala gospodine Brge. Hvala vam gospodine predsjedniče. Da, vi ste s pravom spomenuli upravo to i naravno komisija nam je na to dala vrlo diplomatski odgovor, što pokazuje isto tako da e, pravi pregovori sa udrugama civilnog e, društva i građani koji su se izložili velikom riziku, pa čak i riziku vlastite smrti, da je taj kontekst bio vrlo težak, a da je mogao biti bolje. Evo, ne mogu sad javno reći više o tome, ali mogu to napraviti u četiri oka. Dakle, vrlo je važno da Europska komisija i Europsko služansko djelovanje shvati da parlament tu su sudjeluje u svemu tome. Možda postoje neki problem u tim organizacijama, to institucijama, u smislu da oni previše razmišljaju o rezolucijama, ne o rješavanjima. Dobro, ovo je proces učenja i pomoći ćemo im da se vrate na pravi put. Hvala. Hvala. Pridržavat ćemo se rokova iz odbora AFET e, i o tome ćemo vas obavijestiti. Znači, o tome donesu odluku. Hvala lijepa, a za minutu ćemo započeti sa sastankom koordinatora koji je zatvoren za javnost. Stanko od jedne minute.